I think we can start. Mislim da možemo početi. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Dobro jutro, drage kolege i kolegice. Uvažene dame i gospodo, počet ćemo sa današnjim sastankom. Predložak dnevnog reda može biti prihvaćen ukoliko nema nikakvih zamjerki. To ne vidim da je slučaj. Što se tiče priopćenja predsjednika, do sad nemamo priopćenja predsjednika i stoga možemo preći na našu treću točku. To je radna skupina za turizam i europska turistička politika. Tu imamo razminu e, razmjenu gledišta sa gospodinom e, Pedro Ortunom. Ovo je prvi sastanak radne skupine nakon e, početka novog saziva. Kao prvo želim pozdraviti gospodina Ištvana Ujeja, nadam se da sam to dobro izgovorio, od predsjednika za e, provođenje i e, nadzor rada radne skupine, to je dakle odlučio naš odbor tako. Na našem prvom sastanku smo pozvali nadležnog ravnatelja za turističku politiku u glavnoj upravi enter gospodina Pedra ostona kako bi nam dao pregled vezano uz trenutno stanje stvari na području europske turističke politike. Gospodine Ortuna, želim vas srdečno pozdraviti, drago mi je što ste ovdje, što ćete nam moći dati vaše izlaganje. Prije svega što se tiče novih inicijativa koje je komisija najavila, kako smo saznali, e, gospođa Prenica Bjenkovska će nas u Madridu najaviti nove planove, a vi ste ipak evo ovdje. A podsjećamo se da je zadnje priopćenje koje je trebalo predložiti zadnji pravni okvir e, vezan za akcijski plan sa deset točaka objavljen 2010. godine prije nešto manje od pet godina pod vrlo ambicioznim naslovom Europa najvažniji turistički cilj na svijetu i to je bio isto tako i predmet parlamentarne rezolucije, to je bio, bilo izveće Fidenca tada smo isto tako odlučili da se uvede ova radna skupina. Stoga vas molimo da pri vašim izlaganjima, osim informacija vezanog novi akcijski plan, da se osvrnete i na provedbu tih e, točaka koji su pokrenuti 2010. godine. Gospodine Ortone, predajem vam riječ. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to all. You have uh, spelled out very clearly what I... Hvala vam, gospodine predsjedniče. Vrlo ste jasno rekli o čemu ću vam ja danas govoriti dakle o svemu što slijedilo nakon priopćenja, nakon komunikacije 2010. Naša nova povjerenica je prije dva, dje, prije dva dana u Madradu, Madridu najavila i možda su neki od vas e, bili na e, saslušanju drugog desetog ovdje u parlamentu. I rekla je tada da e, za vrijeme 2014. su se vodile konzultacije sa brojnim drugim dionicima i da će nakon tih konzultacija definirati niz ključnih aktivnosti u cilju unapređenja održivosti turističkog sektora te mm, aktivnosti kojima će se potaknuti e, rast u tom sektoru. Tako da evo, to je taj trenutak, znam da nemamo puno vremena. Ja se bavim e, ovim područjem od 2000. godine i moram reći da nije uvijek jednostavno. E, za one od vas koji su novi u ovom sazivu, e, od Lisabonskog ugovora su uvedene značne promjene. A znam da u ovom odboru ima dosta novih zastupnika i zato smatram da vas treba podsjetiti da od 2009. prema Lisabonskom ugovoru smo dobili specifične ovlasti u okviru trećeg stupa i Europska unija je dužna uspostaviti različite mjere slične, slične mjerama koje definiraju zemlje članice. To je član 6D i Ti članci navode da je potrebno uskladiti zakonodavstvo u području turizma različitih zemalja članica. To znači da moramo pripremiti e, transeuropske mjere sa europskom dodanom vrijednošću, čiji je cilj promicati e, konkurentan i održivi turistički sektor u Europi. Tako da to je ono na čemu smo radili i sjećate se i vašeg bivšeg, e, to jest vašeg sadašnjeg potpredsjednika, a našeg e, bivšeg povjerenika Tajanija. On je 2010. preuzeo taj resor i zatražio je pripremu te komunikacije. Mm, mi smo sve to usvojili u rekordnom vremenu, u lipnju, i definirali smo 21 aktivnost i jednu horizontalnu aktivnost, a to je usklađivanje E, politika turizma u cijeloj Europskoj uniji i to politike koje će imati utjecaj na održivost i konkurentnost turizma. I to radimo već proteklih e, četiri godine, gotovo smo sve proveli, nismo još sve, ali one najbitnije jesmo. Radili smo na promicanju turističkih proizvoda Europske unije. I svake, gotovo svake godine smo uh, imali ili pilot projekte ili pripreme aktivnosti. Vi ste svi uh, sa time jako dobro upoznati, pogotovo gospodin uh, Kramer. Vi ste radili na jednom projektu koji se odnosi na ICT. I kroz održive turističke proizvode, kroz kulturni turizam, um, cjenovno prihvatljiv turizam, turizam za starije osobe. Zatim imamo i program Kalipso iz 2007. godine, tada je osmišljen i bili smo poprilično uspješni. Samo još da vas obavijestim, poziv na podnešenje prijedloga se koncentriralo na tri područja i dobili smo od 50 do 60 prijedloga. Nakon poziva 2014. dobili smo više od 400 prijedloga zajedničkih, privatno, e, javnih, različitih konzorcija iz različitih zemalja članica i to je jako dobar e, rezultat. I mislim da će to dati veliki zamah europskom turizmu i prošlog utorka e, dan prije Međunarodnog španjolskog sajma u Madridu Svjetska turistička organizacija objavljuje posljednje podatke o e, prethodnoj godini, znači za 2014. I Europska unija je ponovno povećala broj turističkih dolazaka. Došli smo do 457 milijuna turista. Dakle, u Europskoj uniji i koji su došli iz trećih zemalja u EU. To znači da zadržavamo prag od 40% svih turističkih e, dolazanka na svijetu i to od 2010. I to je e, eto jako dobro, sve veći pritisak od novih destinacija, no eto i dalje smo dobri. Mi smo druga regija u svijetu po u smislu rasla, to je dakle 5 do 3%. Dakle, e, uspješniji od Europske unije je samo Sjeverna Amerika. I to je jako dobar znak. Um, tu ću vam nešto reći o e, sustavu viza, te mm. to zbog toga što je Obama napravio vizni režim olakšica. No, Europa i dalje bilježi rast kada je riječ o međunarodnim turistima. i nadam se da ćemo ostvariti e, jednaki rast u smislu e, potrošnje. E, brojke još nisu objavljene, no znamo da će rast biti nešto niži od 1 do 2%, no to je još uvijek dosta dobro. Osim svega ovoga, u protekle četiri godine smo napravili e, dvije vrlo važne e, stvari u europskom zakonodavstvu. Usvojili smo e, reviziju direktive o putovanjima u srpnju 2013. Usvojene su u prvom, ta je direktiva usvojena u prvom čitanju u prošlom parlamentu, a vijeće je proteklog prosinca završilo opći pristup te prvi tehnički sastanak u okviru trijaloga će početi sljedeći tjedan. Tako da ovo je važan trenutak. Još imamo poteškoća, još se neke teme moraju e, razjasniti i unaprijediti i ja se nadam da ćemo zajedno s ovim odborom i zajedni, zajedno sa radnom skupinom te u okviru trijaloga uspjeti to riješiti. Vi ćete također e, naravno imati pristup dokumentima koji se odnose na taj tehnički trijalog. Druga velika stvar koju smo učinili, to je jedan od naših najvećih uspjeha, je usvajanje revizije e, šengenskog programa o vizama. Šengenskog zakona o vizama. na tome smo radili nekoliko godina i komisija je u travnju u potpunosti usvojila dokument Rasprave u vijeću se dovršavaju, trajale su do prošlog tjedna i parlament još uvijek nije počeo, a na prvom sastanku odbora LIBE će se održati sljedeći tjedan, prvi sastanak na kojem će se e, razgovarati o toj temi. I tu nema dobrih vijesti, čak moram reći da su vijesti loše. Vijeće je izbacilo sve što se tiče pojednostavljenja i usklađenja 80 do 90% mjera koje su bile uključene u prijedlog komisije. I neki od vas znaju, zato što smo već razgovarali o tome od rujna, kada smo vidjeli da rasprave unutar vijeća idu u krivom smjeru, ali zato smatram da će se u parlamentu morati e, jako naporno raditi ako želimo vratiti barem jedan dio tih mjera. no riječ je o vrlo važnoj temi i jako je važno povećati i zadržati taj postotak od 40%. I to posebice za turiste koji dolaze iz zemljama koje imaju vizni režim sa Europskom unijom. E, zatim što se tiče e, financijskog razdoblja 2014. do 2020. više od dvije trećine operativnih programa, više od 200 regija je podnijelo svoje prijedloge. Dakle, i to kroz socijalne fondove, kohezijski fond, regionalni fond, europski e, poljoprivredni fond, Turizam je važan sektor za e, veliki broj zemalja članica i čak važniji možda za e, regije koje su sami ključni e, dionici. Što smo učinili u 2014. Dakle, u toj godini izbora smo radili na tome da se pripremamo za sljedeću komisiju. Pokrenuli smo tri postupka rasprave Rezultati tih rasprava će biti objavljeni u rujnu i počeli smo još službene konzultacije kroz e, sastanak u Napolju, Napolju. i e, uz pomoć Silvije Koste koja predsjeda odborom za kulturu. E, I krajem listopada su održani i održan sastanak u Napolju. Prvog prosinca je bio Europski dan turizma tu u Briselu i vi ste također sudjelovali na tome i e, na temelju, ras, na temelju rezultata tih rasprava iz tih sastanaka pripremili smo e, govor našoj povjerenici koje i ona ga održala prošli tjedan u Madridu i jako smo time zadovoljni. Popisat ću vam osam ključnih inicijativa koja će ona e, pripremiti. E, na Europskom turističkom forumu koji će se održati u Luksemburgu 17. i 18. rujna. Te ključne inicijative se temelje na ogromnom e, i sveobuhvatnom konsenzusu između privatnih i javnih dionika o velikim izazovima pred turističkim sektorom. E, turizam je treći najveći gospodarski sektor Europske unije i da je znatan doprinos europskom BDP-u, ali to je ujedno i jedan od E, sektora koji su se najbolje oduprijeli krizi. To naravno ne znači da pred tim sektorom nema izazova. Izazova ima i itekako ih je puno. Dakle, prije svega demografski razvoj i e, kvalitativno i kvantitativno sve više starijih e, osoba, sve više zahtjevnijih turista koji žele prilagođene ponude i proizvode. Turisti su različiti. Zatim drugi veliki izazov je digitalna revolucija. Digitalna e, revolucija mm, preokreće sve dosadašnje tradicionalne modele poslovanja i to je veliki izazov za sektor. Treći je regulatorni okvir nije dovoljno razvijen. Mi na europskoj razini imamo negdje od oko 10 do 12 e, direktiva, no na nacionalnoj razini, na e, regionalnoj, lokalnoj razini zakonodavstvo je vrlo složeno, e, vrlo različito i postoje vrlo raznolike administrativne prakse koje bi trebalo uskladiti. I dakle, kad kažem mi, tu mislim i na lokalne i regionalne razine te na zemlje članice. Osim toga, važno je unaprijediti vještine naših zaposlenika u turističkom sektoru. Tu govorim o jezičnim vještinama, o informatičkim vještinama, zatim mijenjanje stavova i to mm, uglavnom prema turistima koji dolaze iz drugih netradicionalnih zemalja poput recimo Kine, Indije i tako dalje. Postoji velika potreba da e, naša radna snaga prilagodi svoje vještine kako bi e, tim turistima pružila bolje usluge. Zatim, potrebne su nam politike e, održivog turizma i dakle i to od strane samih destinacija, od strane tvrtki, ali od strane nas samih i mi moramo biti odgovorniji kad putujemo i naše tvrtke i, e, i odredišta. Mnogo od njih već postupaju tako i vode se tim e, odgovornim pristupom, ali zaista svi moramo shvatiti da se svi moramo tako e, ponašati. Zatim vječni problem turizma, smanjiti, riješiti problem sezonskog turizma, dakle produljiti sezonu. te e, koncentrirati se na snažnju promociju europskih e, destinacija sa e, novim transnacionalnim tematskim proizvodima i takve proizvode ponajprije usmjeriti na treće zemlje. I na temelju ovih izazova pripremili smo govor i sada ću samo pročitati da čujete od tih osam inicijativa koje je povjerenica predstavila i svi smo jako zadovoljni time, tako da, eto. Ona će predstaviti negdje oko ljeta, prije Luksemburškog foruma u rujnu, sljedećih osam ključnih inicijativa. Prvo je pokušati pojednostavniti i pokušati uskladiti, naravno poštujući načelo subsidijarnosti, dakle pokušati ujednostavniti i uskladiti regulatorni okvir. Mi nemamo ovlasti da se bavimo odredbama na nacionalnoj i regionalnoj razini, ali ono što možemo jest e, predložiti, preporučiti, e, potaknuti ozbiljne rasprave unutar zemalja članica. Druga inicijativa je dakle paralelno sa inicijativom za digitalno tržište na kojoj radimo sa potpredsjednikom Ansipom. Moramo pronaći bolji gospodarski, socijalni i pravni okvir i platformu um, na kojoj ćemo moći raspravljati o učincima digitalnog turizma. Um, pripremili smo tu platformu i krećemo sa tim raspravama. Neće biti jednostavno jer je to vrlo složena tema. Digitalne tehnologije, uh, nove potpuno nove globalne poslovne modele i način pružanja informacija i um, imamo složeni zakonodavni okvir koji nije usklađen, tako da to nam je drugi veliki izazov. Zatim treća stvar su vještine, unaprijediti vještine. Četvrta, promicati odgovorni i održivi turizam kroz usvajanje Europske povolje za odgovorni turizam. Na tome se radi već dvije godine sa svim dionicima, sa stručnjacima iz zemalja članica, sa stručnjacima iz sindikata, sa tvrtkama, sa nevladinim udrugama, civilnim društvom i tako dalje. Povjerenica je vrlo jasno rekla da napokon moramo usvojiti tu povelju i ja se nadam da ćemo je uspjeti usvojiti prije ljeta. Peta inicijativa je promicanje rješavanja problema dakle, sezonskog turizma. Osmislit ćemo inicijative kojima bi se uh, potaknula putovanja mm, i van sezone i to potaknuti i na među, promicati i na međunarodnom tržištu, na primjer u Kini. E, u proračunu za 2015. odobren je iznos za to, tako da radimo i sa Kinom i sa Brazilom, a planiramo e, raditi sa SAD-om, tako da eto to je naša peta aktivnost. Šesta, um, to je jako važan za, ovo je važna tema za vaš odbor, a to je mm, promicati bolju i bržu intermodalnost i e, povezanost prijevoza između svih načina prijevoza, dakle uključujući trajekte, povezanost s otocima i to treba riješiti u, u sektoru prijevoza. Te zadnja, sedma inicijativa Dakle, to su zajednička partnerstva. To su učinili i u SAD-u, u Njemačkoj, u Australiji. To su velike destinacije, velika odredišta. I zašto mi ne bismo učinili isto? Dakle, moramo promicati takve zajedničke inicijative promičbe Europe i europskog e, turizma. I to posebice u trećim zemljama. Te na kraju. nastojat ćemo unaprijediti upravljanje u turizmu i to svugdje. U komisiji smo u proteklih nekoliko mjeseci e, radili, imali smo sastanke sa različitim, sa 8 do 10 službi. Znam da u parlamentu isto tako imate čitav niz inicijativa, dakle međustranačka skupina, radna skupina, e, izvještaj na vlastitu inicijativu. To su sve jako dobri znakovi i drago nam je da ste tako predani. U zemljama članicama, zemlje članice moramo potaknuti da same bolje surađuju, da bolje surađuju na regionalnoj razini, da razmjenjuju informacije, da uče jedno od drugih, te na kraju suradnja sa industrijom. To još uvijek nije dovoljno dobro iskoordinirano i mislim da moramo imati snažniju platformu za europski turizam na kojoj bismo se bavili temama od zajedničkog interesa. E, bilo je nekoliko pokušaja u politikama koje se odnose na vizni režim. E, industrija mora bolje surađivati i više se uključiti i e, ne samo dakle one ključne industrije, već sve ostale povezane industrije, dakle mala prodaja, distribucija, modna industrija, zdravstvena industrija. Dakle, sve, svi ti sektori e, se moraju uključiti i moramo promovirati nešto što se zove e, lanac vrijednosti u turizmu. Eto, tu bih sada stao i zanima me što vi imate za čuti, ali još sam zaboravio spomenuti da se vodi rasprava, to je održala se rasprava 3. rujna sa e, talijanskim ministrom, gospodinom Franceskinijom i tamo smo također čuli jako puno dobrih ideja. Hvala vam. Hvala vam gospodine Ortone za vaše izlaganje. Mnogi su se javili na riječ, ali prvo bih htio predati riječ e, gospodinu potpredsjedniku Uhiju, ali prije toga još želim pozdraviti 32 studenta iz Instituta za političke studije iz Bordeaux, e, jedan član iz našeg odbora vas je pozvao kod nas i želimo vam izraziti dobrodošlicu. A sada vam mogu predati riječ gospodine Uhej. Hvala vam lijepa. Srdačno se želim zahvaliti gospodinu Ortonu na njegovom izlaganju. Mislim da bismo trebali si uzeti mnogo više vremena za ovo što je gospodin Orto naveo, što je rekao, kako bismo o tome detaljnije raspravili. Kao koordinator radne skupine bih vam kao prvo htio priopćiti što mislim o onome što je rečeno. Kao prvo, smatram da bi trebali svima učiniti razumljivim onima koji se bave turizmom da je riječ turizam tamo gdje se javlja nešto što znači da smo mi za to odgovorni kao Unija. Situacija je malo složena jer mi smo odgovorni za to područje, ali s druge strane nemamo opsižne nadležnosti na tom području jer turizam je i dalje nešto što spada u nadležnost država članica. Ali mi, kao što je gospodin Orton već rekao, Smatramo da je turizam iznovažan. to je treći najvažniji gospodarski sektor u Europi. To je gospodarska grana koja konstantno stvara gospodarski rast. Kada dakle parlament ili komisija ili kad zastupnici o tome govore doma u svojim izbornim e, jedinicama, da turizam stvara gospodarski rast, e, da treba stvoriti radna mjesta, onda naravno treba naglasiti da je turizam po tom pitanju vrlo važan. Istina je da nemamo velike nadležnosti na tom području, barem što se tiče pravnog smisla, ali ipak trebali bismo se još i više upustiti u to područje. Ako to ne možemo, onda bismo trebali na neslužbeni način se baviti s tom temom u okviru raznih foruma, komisija, ali i parlament bi se trebao mnogo više baviti s, tom, s ovom temom. U idućih nekoliko tjedana i mjeseci ću ja unutar radne skupine raditi na tome da učinimo turizam mnogo vidljivim pa i kao zastupnik eh, u cijelom zastupniku Europskog ne samo kao članovog odbora. Ja imam nekoliko prijedloga. Kao prvo bismo trebali pozvati gospođu Bijenkovsku na sljedeći sastanak radne skupine. Unutar Europske komisije imamo netko tko je nadležan za tu temu, a ipak već e, nekoliko mjeseci nismo se sastali s tom osobom. Mislim da je to krivo. Prije sam već e, predložio da ju pozovemo u naš odbor, nam konferencija predsjednika je to odbila i stoga Pa molim da pozovemo gospođu Bjankovsku na sljedeći sastanak naše radne skupine jer nam je potreban dijalog s gospođom Bjankovskom. Kao drugo, u proteklih nekoliko mjeseci sam se upoznala sa izvješćem iz 2011. godine. 2011. godina je bila zadnja godina kada smo izradili izvješće o temi turizam. To jest e, povezano sa novim pravnim okvirom za turizam. Mene bi zanimalo što se dogodilo 2011. godine, kakve rezultate je postigao to je postiglo to izvješće. Ja sam novi zastupnik ovdje u Europskom parlamentu, ali ipak bi me zanimalo je li taj, to izvješće Europski parlament samo sastavio i zatim usvojio ili je to izvješće nešto i postiglo na području turizma. Moj drugi prijedlog bi bio da na sljedećem sastanku radne skupine posebnu pažnju obratimo na to što se dogodilo s tim izvješćem. Inače, nema smisla stavljati izvješća ako se nakon toga ništa ne dogodi, ako nema rezultata. Kao treće, nas e, čeka velik zadatak. U drugim odborima, u odboru Libe, Imko, Itre, se trenutno raspravlja o temama koji su povezani s turizmom. I najvjerojatnije većina tamošnjih članova ne misle o tome da uzmu u obzir E, i interese vezano uz No to je s druge strane upravo naša zadaća ovdje u odboru TRAN. I stoga se nadam da će i drugi kolegi u svim tim drugim odborima imati na umu interese turizma. A naša je zadaća da, na to, da ih na to uputimo. Postoje mnogi stručnjaci koji su djelomično prisutni i u ovom, ovoj dvorani i postoji radne zainteresirane strane kada se radi o turizmu. Oni ne očekuju od nas da radimo na ovome samo unutar odbora TRAN, da samo tu stvorimo tu sinergiju između turizma i tema veznih uz transport, uz promet, već da isto tako na to uputimo i druge kolege da i oni pripaze na turizam. Nadam se da se možemo isto tako oslanjati na podršku i pomoć tajništva, da će u tom smislu podržati rad e, ove radne skupine. Zatim, isto tako, imamo zadaću podržati našu izvjestiteljicu, gospođu, gospođu De Monte, ja znam, a i gospodin Orstun je na to ukazao, da je ova radna skupina jedna velika novost, da postoji jedna intergrupa za turizam. Možda je predsjedavajuća te intergrupa upravo sad ovdje prisutna. Ja mislim da je bitno da smo u svakodnevnom kontaktu s tom skupinom, radna, naša radna skupina je radna skupina unutar našeg odbora, ali svi oni koji nisu članovi u inter grupi mogu se naravno isto tako obratiti izvjestiteljici, njoj prenijeti svoje prijedloge. Ako sam ja već koordinator za ovu temu, onda bih rado da budemo vrlo aktivni na toj temi da pokažemo svim dionicima da doista želimo nešto učiniti e, kada se radi o turizmu. Također bi bilo poželjno kada bi dakle mogli naš rad ispuniti s odgovarajućim sadržajem i predložio bih da se sastajemo barem jednom mjesečno unutar naše radne skupine. Osim toga sam zaprimio već i mnogo, mnošto prijedloga za dnevni red naše radne skupine koje mislim uputiti naravno dalje, a veselio bih se kada bih zaprimio i druge prijedloge. Rado bih zamolio predsjednika našeg odbora i tajništvo da sjednice radne skupine ne budu točka na dnevnom redu našeg odbora, već da imamo neovisne sastanke, dakle sastanke koji će biti neovisni od odbora. Mogli bi započeti s time da jednom imamo sastanak radne skupine, no za mene je to malo teško jer kada pogledam publiku, onda ne znam točno tko je član radne skupine, a tko je ovdje kako bi raspravio o sljedećoj točki dnevnog reda. Tko, tko su članovi radne skupine? Molim vas podignete ruku. Tko je član u radnoj skupini? Mislim da to pokazuje i da je mnogo teže komunicirati jedni s drugima ako ovima stavljamo unutar sastanka odbora. Stoga bih vas zamolio da službeno se sastajemo unutar odbora, ali da ipak uz to još i održimo jedan sastanak izvan odbora. Kažem to jednostavno zato što je teže kada se teme radne skupine raspravljaju pod točkom na dnevnom redu odbora. Veselim se na rad kao koordinator. i nadam se, ponovit ću to još jednom, da ćemo biti jako aktivni kao radna skupina u idućih nekoliko godina, te da ćemo ispuniti naš rad e, i sa odgovarajućim sadržajem. Hvala vam i zahvaljujem srdečno gospodinu Ortonu i činjenicu da zastupa interese turizma i da na tome radi. Hvala vam gospodine Ujvi. Samo još jednom kao pojašnjenje, mi smo kao odbor odlučili da će radna skupina za turizam biti sastavni dio našeg odbora. Time naravno možemo osigurati i dvoranu za sastanke te uspuno prevođenje. 19 članova čine radnu skupinu, oni su prijavljeni, imamo taj popis. Ali smo isto tako i zajedno odlučili da svatko tko izrazi interes ima pravo surađivati u okvirane skupine. Sada gospodin e, Itvas, na dvije minute smo malo u zakašnjenju. Eh, meneer voorzitter, dank u zeer. Ik wil... Hvala, predsjedavajući. Najprije želim puno sreće podpredsjedniku sa radnom skupinom za turizam. U sklopu mog kluba zastupnika europskih pučana velika su, jako su visoka očekivanja te radne skupine za turizam. Nadam se da ćete polučiti veliki uspjeh nakon evo 3-4 godine. Dopustite da pozdravim isto tako i gospodina Ortuna, e, kojem zahvaljujem na predstavljenim informacijama. Istovremeno mu želim dobrodošlicu i nadam se da ćemo imati odličnu suradnju narednih četiri i pol godine. U svakom slučaju mi u redovima Europskih pučana radimo u tom duhu. Veliki je broj kolega među nama koji su zainteresirani za ovo pitanje turizma, te ću im prepustiti riječ, naravno. Imam jedno pitanje, jednu opasku. Dakle, slažem se u potpunosti s našim mađarskim kolegom. Turizam je sektor gospodarstva koji je od velikog značaja u Europi koji predstavlja ogromne mogućnosti, ima sve više bogatih ljudi u Brazilu, Kini i drugim svijet, svijeta koji žele doći u Europu, tako da treba iskoristiti tu mogućnost jer će to omogućiti jačanje europskog gospodarstva. Dakle, iskoristimo tu priliku koju nam pruža gospodarstvo. Evo pitanje gospodinu Ortunu to je e, s onom e, kombinacijom između turizma i sigurnosti? Jer s obzirom na razvoj situacije zadnjih nekoliko mjeseci, osobito na situaciju u Parizu, postoje nove sigurnosne mjere koje su uspostavljene. Jučer je procurio jedan popis od 44 mjere koje e, opća uprava za unutarnje poslove namjerava uvesti. Dakle, kako ćemo pomiriti ta dva zahtjeva turizam i sigurnost. Stvar je jasna, sigurnost je od ključnog značaja. Moramo čuvati svoju sigurnost. Ali kako to pomiriti sa slobodnim pristupom turistima, Europi, s ovom čitavom sigurnosnom raspravom. Dakle, u jednom trenutku ćemo morati pomiriti ove dvije stvari. Kako, gospodine Ortun, mislite raditi s ove dvije stvari i kako se vaša opća uprava pozicionira sprem ovoga svega? Izabela Del Monte Grazie, Hvala vam. Prije svega, drago mi je da je osnovana ova radna skupina. Smatram da je takva skupina bitna ako želimo pružiti podršku e, politici turizma. I to zato što e, turizam predstavlja 10% BDP-a sa 2 milijuna tvrtki, 12 milijuna zaposlenika. Stoga riječ je o sektoru kojeg ne smijemo zanemariti i to posebice ne u fazi ovakve gospodarske krize. Zato moramo pomoći sektoru. Sudjelovala sam na forumu u Napolju i mislim da su četiri panela bila ne samo interesantna, već da su dali dobre smjernice za razvoj turističkog sektora u Europi. Dakle, sektor digitalizacije i inovacije, promicanje mobilne održive mobilnosti, no, mislim da moramo ojačati europsku politiku kako bismo riješili problem pretjerane fragmentiranosti što nalazimo i na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Jer drugi kontinenti nemaju takvu situaciju i samim time imaju puno snažniju mm, politiku turizma. Osim toga moramo se fokusirati i na digitalizaciju te povezati e, strukture čak i u sektorima koji su povezani jer turizam se mora povezati sa gastronomijom, sa dizajnom, sa modnom industrijom i ostalim oblicima kreativne industrije. Evo, čuli smo i neke ideje o viznom režimu, o zaštiti potrošača, o promicanju Europe kao jedinstvene e, destinacije i moramo razgovarati tu i o e, financijskim poticajima koji se mogu pružiti e, za e, turizme za recimo starije osobe. Zanima me što mislite o našoj novoj viziji i zanima me koji smatrate da su e, instrumenti koje možemo pokrenuti u ovom sektoru. Danke sehr. Jackie Foster. Hvala lijepa, Jackie Foster. Uh, well, thank you very much, Najviše hvala predsjedavajući i hvala predsjedniku komisije na jako sveobuhvatnom pregledu situacije. Ja imam svoje iskustvo u e, zrakoplovnoj industriji, u industriji turizma. Mislim da je jedan od ključnih elemenata koji ste spomenuli jest vrijednost ne samo Europske unije, već s druge strane u SAD-u e, vrijednost turizma e, znači turizma u i svih e, usluga koje se pružaju u turizmu i to je ogroman sektor i mislim da se nedovoljno to priznaje. Barem to nedovoljno rade vlade, nacionalne politike. Također se moramo podsjetiti da postoji velika konkurencija u turizmu. Ja iz Vjedinje e, kraljevine ili netko iz Austrije, bit ćemo međusobno konkurentni jer želimo svaki sebi privući turiste. E, ove sve zemlje u Europi su blagoslovene jer imamo divne zemlje, kulturu, povijest i nije nikakvo iznadženje što ljudi iz trećih zemalja, dakle izvan Europe, žele doći i vidjeti veliki broj zemalja što prije 20 godina nisu mogli e, raditi. Dakle, to je sjajno Dakle, prije su postojale neka ograničenja, dakle, zasigurno prije hladnog rata postojala su ograničenja za putovanje. sada postoje divne zemlje koje nisu sudjelovale u hladnom ratu e, i koji dolaze. I ono što ste rekli, što je rečeno o kinama, o viziji, da, znam da se na, to analizira, to je jako važno, mora se olakšati putovanje, Naravno, ne smijemo zanemariti ni pitanje sigurnosti u određenim državnim članicama, pitanje subsidijarnosti, no želim iznijeti nekoliko stvari. Kada govorimo o standardiziranju, mislim da je to opć, opća riječ, opća stvar. Mi ovdje želimo imati neke zajedničke standarde, barem što se tiče gašanja požara, na primjer kad idete u Italiju ili drugdje, u Njemačku, htjeli bismo da postoje zajednički e, standardi, zajedničke mjere, jedinstvene mjere, na primjer, za zaštitu od požara. E, to je, dakle, bez e, bezgražena pitanja subsidijarnosti, to je nešto na što bismo se mogli osvrnuti. Ja želim e, predstaviti Dana Daltona iz novog člana iz ICR-a e koji će se pridružiti ovom odboru. Dakle, u svakom slučaju vam zahvaljujem na vašem izlaganju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Bilbao. Sí, muchas gracias, presidente. Hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti gospodinu Ortunu na njegovom izlaganju i hvala vam što ste e, jasno izložili i stavove e, povjerenice. Slažem se sa osam točaka. Slažem se da su to naši izazovi. I smatram da bismo se najprije svi zajedno trebali potruditi da definiramo jasno vodstvo Zatim drugo, da definiramo kakve ciljeve imamo mi u Europskom parlamentu i u suradnji sa vijećem i komisijom, te da osiguramo potrebna sredstva. Gospodin Ortun je spomenuo osam ključnih inicijativa. Četvrta je govorila o poticanju održivog i odgovornog turizma. I mene zanima da li se u promicanju takvog turizma Mm, da li bi trebalo uključiti možda i riječ integrirajući zato što e, ne smijemo zaboraviti na e, osobe, osobe s e, invaliditetom i njima treba poružiti mogućnost za otvaranje mjesta, radnih mjesta. Što se tiče druge točke, tu također imamo jasnu poruku za komisiju i za zemlje članice, jer govorimo o rastu rastu broja turista od danas do 2020. 2030. govorimo o intermodalnosti, interoperabilnosti i zato mislim da stvarno moramo raditi na izgradnji povezanosti između svih načina prijevoza jer toliko se poteškoća događa na granicama i ne smijemo zaboraviti na interoperabilnost četvrtog paketa, eh, jedinstvenog europskog neba, digitalnog gospodarstva Stvarno je jako puno posla pred nama. I na kraju moram reći da smo u Baski e, izradili jedan online alat koji, u kojem je definirana naša strategija i 75% e, turista koji nas posjetuju su turisti koji rezerviraju svoj boravak e, putem interneta. To znači da se moramo ugledati na dobre prakse koje postoje na europskoj razini kako bismo e, svi zajedno mogli doprinijeti e, i stvoriti novu i bolju turističku ponudu. Dakle, da ponovim, e, potrebno nam je vodstvo, jasno definiranje ciljeva te osiguranje potrebnih financijskih sredstva i kao što je rekao e, gospodin Ortun, jako je važno surađivati s regijama na definiranju novih e, projekata u Europi. Jill Evans. Hvala lijepa, Jill Evans. Hvala predsjedniče. Dopustite da se dovežem na ovo što su rekli kolege i poželim uspostavu ove radne skupine i također zahvaljujem gospodinu Ortunu na izlaganju koje jest pokrilo brojne razne aspekte turističke politike u Europskoj uniji. Veseli me što se o tome raspravlja danas, jer kao što su drugi rekli, postoji mogućnost da se poveća gospodarski rast u svim dijelom Europske unije posredstvom turizma. Ja predstavljam Vels, koji ima ogromne potencijale, koji nisu u potpunosti još razvijeni, ali to je nešto što nam može pomoći da gradimo svoje gospodarstvo i održivi rast eh, posredstvom održivog turizma ovisi o čitom nizu drugih e, faktora, sektora, transporta, krajobraza koji trebaju biti povezani s kulturnim, nacionalnim, povijesnim e, nasljeđem, baštinom, sve su stvari koje su već spomenute. Prijedlog za e, privatno javno partnerstvo to mislim da je dobro za velike projekte i osobito sam htio postaviti pitanje o ulozi srednjih i malih poduzeća ovome svemu, jer oni su ključni elementi, osobito na regionalnoj razini, što je gospodin Orton e, uzre budi rečeno i spomenuo, dakle oni trebaju biti sve važni. E, važniji. Dakle, što će konkretno komisija predložiti da se podrži e, uključenje malih i srednjih poduzeća u razvoj turizma? Hvala lijepa. Ines Ajala Sender ima sada riječ. gracias presidente. Hvala predsjedniče. Najprije se zahvaljujem gospodinu Ortunu na detaljnom objašnjenju inicijativa i nadam se da će nova povjerenica ozbiljno shvatiti zadatak promicanja ovog sektora. I ovaj sektor je doživio posljedice krize, a isto tako e, moramo e, pokušati ublažiti posljedice i ovog sukoba između Rusije i Ukrajine. Ovaj sektor ranjiv na sukobe i možda dakle ne izravno, ali neizravno i tekako e, trpe posljedice ovakve krize. I zanima me što planirate učiniti kako bi se dao odgovor na to. Zatim drugo pitanje je pitanja viza. To nije na područje našeg, e, naše nadležnosti, već je u području nadležnosti drugih e, odbora, no svakako ima također učinak na turizam. nećemo zaboraviti dakle, turiste iz eh, Mediterana, eh, iz Brazila, iz eh, Kine, nećemo zaboraviti ni na osobe koje žive s druge strane sredozemlja. Tu je problem kojem, kojem još uvijek ne nalazimo rješenje i gospodin Tajani se time dosta bavio ranije. Što se tiče proračuna, nismo bili baš zadovoljni što je u proteklom mandatu komisije nismo uspjeli dobiti znatni kapacitet kako bismo potaknuli e, razvoj. E, kao što smo rekli, m, mm, potpunog pravnog okvira još uvijek nema. Ja smatram da možemo raditi dobro s ovime što imamo. A ako već e, nemamo dakle, takvog stabilnog pravnog okvira, Zanima me gospodine Ortun što planirate učiniti u sljedećih nekoliko godina. I još bih htjela reći da ova radna skupina, mi smo, dakle, u toj radnoj skupini već dugo, imamo i nove članove. Naravno, svi oni kojima je ova tema važna su dobrodošli. i važno je e, da razgovaramo o tome kako razviti e, turistički sektor. Hvala. Moram vas doista zamoliti da se pridržavate vremenu za govor, inače će se drugi smatrati za kojeg ću onda morati prekidati. Idući je gospodin Pascal i dakle još jednom e, naknadno želim vam čestitati na vašem rođendanu, mislim da je to bilo jučer. Gracias, Hvala predsjedniče, hvala gospodine Ortun. Ovih osam prijedloga koje smo čuli su vrlo interesantni. Nažalost, nećemo danas uspjeti e, detaljno raspraviti o njima, zato što nemamo puno vremena. Ja kao španjolac sudjelujem u našoj radnoj skupini i jedan sam od potpredsjednika kluba za turizam. Za nas u Španjolskoj, mi smo treća svjetska sila u turističkom sektoru, nakon SAD-a i Francuske, i naravno turizam je jedan od naših ogromnih prioriteta. Imamo ogromno iskustvo i želimo e, prenijeti naše dobre prakse, a isto tako obavijestiti sve o lošim praksama. Slažemo se sa gospodinom Timermanom, dakle manje zakonodavstva, ali bolje zakonodavstvo i treba biti jako kreativan u ovoj proturječnoj situaciji. Članak 195 195 dakle nam e, nudi mogućnost da razmjenjujemo dobre prakse. U Španjolskoj imamo jako puno iskustva e, u recimo e, kako promicati turizam među starijim osobama, među mladim osobama, kako produljiti sezonu. Želimo recimo da dobitnici Erasmus stipendija da ne odlaze na vikend putovanja za tulumarenje. I zbog toga nam je jako važno e, promicati zdravstveni turizam i e, turizam za recimo starije osobe. jer je e, jako važno kakvu ulogu turizam ima u našim e, zajednicama. E, želim nam svima nama u radnoj skupini jako puno sreće. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala lijepa, svećegonik Jens Nilsen. Tack sam ja har eh, två Imam dva komentara koja ću izra... za dvije minute. Prvo o regijama nešto predsjednik komisije to e, opravdano rekao, u regionalnim e, programima u cijeloj Europi postoji više od dvije stotine takvih programa koji imaju e, svoju strategiju i tako da je turizam prioritetan. To znači da veliki dio europskog proračuna za turizam ide preko regionalnih, regionalnog i socijalno, regionalnih fondova i socijalnog fonda. Ne znam, ja sam bio u općoj upravi regiji neko vrijeme, znamo da to ide tranzitira kroz te fondove. Ogromna su ulaganja u turizam posredstvom tih fondova. Dakle, imam jedan savjet radnoj skupini, možda bi trebalo organizirati raspravu sa eh, DG Regio eh, za ovaj regionalni turizam. Zatim pitanje inovacija. Jer to je nešto što nedostaje u ovim raznim točkama. Ja dolazim iz eh, regije u kojoj je specifičnost, su specifičnost zimskih sportova, možda je to čak i najvažnija regija za zimske sportove u sjeveru Europe. Prije 10 godina organizirali smo jedan klaster za zimske sportove, turističke sportove, razonodu i e, to znači da turizam kao sektor može poticati i druge sektore. Naprimjer, može e, industrija koja stvara druge proizvode može biti potaknuta e, turizmom. Dakle, moramo znati puno više o inovativnosti, inovacijama u Europi i u svim sektorima i regijama gdje turizam ima, i važnu ulogu. Dakle, evo, to je bio taj savjet kako bi se napravila jedna kartografija Europe glede tih takvih inovacija. Hvala. Hvala lijepa. Sada Kuhn. Hvala gospodinu Ortunu na e, ovom pregledu. Pretpostavljam da veliki broj e, tema su teme o kojima se može raspravljati, o zapošljavanju, razvoju malih i srednjih poduzeća, razvoju e, stručne spreme i regionalnim tržištima i tako dalje. Mislim da ova radna skupina bi trebala imati malo specifičniji ovaj okvir i ovlasti jer svi koji se bave na ovaj ili onaj način turizmom, htjet će dakle savršiti rad svojih zaposlenika, svog osoblja, htjeti imati dobre proizvode i privlačiti turizam. Ako dakle, iz naše točke gledišta mislim da bismo se trebali osvrnuti na dostupnost e, prometne komunikacije koji su od ključnog zaključka, ja kao Džilevan dolazim iz regije i u Irskoj e, koja je slična Velsu, mi ćemo biti u tržnom natjecanju s njima, ali pristup prometnicama su od ključnog značaja. Znam Znam da ste veliki pobornik vlakova, predsjedniče, ali postoje neki krajevi koji se ne mogu povezati vlakovima, dakle, e, zrakoplovne luke i e, morski promet su isto tako od važnog Dakle, trebamo vidjeti što možemo napraviti za te regije koje su manje dostupne, e, jer možete imati sve planove svijeta, ali ako nemate dobre infrastrukture, nećete dovesti turiste tamo. I ono što je gospodin Norton rekao, mislim da je to nešto što bismo se mogli, na što bismo se mogli usredotočiti I htjela bih e, čuti što i tu, komisija misli o tome svemu jer ovo je jako važna stvar. Hvala sada Klaudija Agila. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, e, de facto, acho que estamos aqui todos e, juntos a discutir e a debater. Hvala, Presidente. Svi mi ovdje raspravljamo o području, o sektoru koji je od značaja, turizam, je jako značajan za naše gospodarstvo. I to je veliko značaja za razvoj e, regije. Ja ovdje govorim o regijama koji imaju ogroman e, turistički potencijal, kao što je Madera, regija Madere iz koje ja dolazim koji ima veliki potencijal za razvoj turizma. Zahvalna sam e, načelniku gospodinu Ortunu i kolegama na e, onome što su, na njihovom doprinosu. Ja bi se sada usredotočila na jedan ključni moment. A to je e, otpornost čvrstina poduzeća u, u kriznim područjima Kada govorimo o poduzećima, Naime, što komisija namjerava poduzeti za mala i srednja poduzeća? kako bi im stavljeno na spalaganje e, financije, ovo iz e, kuta gledišta. Madere, što je sa, sa pomorskim turizmom i konačno e, dostupnost zračnim putem. Mislim da je to od ključnog značaja, moramo riješiti potrebe regionalnih zračnih luka. Hvala sada Elizabeth Rosenberg. E, ο τουρισμός στην Ευρώπη σε επίπεδο ανταγωνισμού αντιμετωπίζει... turizam u Europi suočen je s određenim problemima, malo većim nego što je to slučaj u drugim kontinentima, iako imamo jako dobar položaj e, u Europi. Kada je Grčka bila zadužena za predsjedanje vijećem, puno smo toga napravili kako bi se organizirale e, konferencije, kongresi u sektoru turizma i usprkos velikoj krizi s kojom smo suočeni, ostvarili smo jako dobre rezultate u sektoru turizma. I sezonski turizam o kojem je govorio gospodin Norton a dopustite da mu zahvalim na, na tome i na njegovom jako preciznom izlaganju o e, onih osam točaka iz govora povjerenice. Naime, postoji problem a to je što e, taj sezonski turizam na drugim kontinentima malte ne i ne postoji, dok ovdje u Europskoj uniji to i tekako postoji. Ja sam u svakom slučaju jako sretna što sam dijelom ove radne skupine. Mislim da ono što je rekao naš koordinator, da je to jako točno glede aktivnosti koje bi mogla razraditi naša radna skupina i to usprkos e, slaboj stručnosti E, naše komisije u ovom sektoru. Dakle, htio bih postaviti pitanje komisiji da li da li je napravljena dakle, analiza nedostataka, nedostataka europskog turizma spram drugih e, turizama, drugih kontinenta. Ja o ovome govorim jer Potaknuta sam događajima iz e, jugoistočnog sredozemlja i mi trpimo konkurenciju Turske. I ta konkurencija je takva da nam ide naš, da ide na našu štetu. Dakle, pitam se da li, da komisija predvidjela dodatno financirati države koje su u krizi. Znate da e, je na moju zemlju primijenjen program e, stroge štednje, tako da bih htjela znati da li ste predvidjeli neki poseban posebnu podršku ili dodatnu podršku državama kao što je moja. I konačno htjela bih govoriti o aktivnostima radne skupine i o sjednicama koje neće biti nužno vođene u okviru aktivnosti našeg odbora, već o sastancima, neovisnim sastancima koje bismo mogli redovito održavati i na kojima bismo e, se mogu informirati onome što se dešava u našim zemljama. Hvala vam. Gospođa Kuhn je rekla da sam ja pobornik železnica, ali da se ne mogu dosjeći sve vlakove u Europi, to je naravno jasno, sad sam se ja javio za riječ. Ja u potpunosti podržavam regionalne zračne luke na udaljenim regijama ili na otocima. To možemo i financijski podržavati. No, budući da imamo te udaljene regije, na primjer u Njemačkoj Zabrukeni i e, jedan drugi grad koji su samo 20 km razvojni i ta oba grada su trenutno pred bankrotom. To, tu ne možemo podržavati se izgrade dvije regionalne zračne ruke. ali naravno za druge regije koje su e, jako zapostavljene za njih to možemo. Zatim je jedan kolega rekao da je sezonski turizam također problem. Da, tu postoji jedna mogućnost. Na primjer u Švedskoj ili u Finskoj e, imamo u zimskom turizmu Eh, hodanje po snijegu, a na ljeti imamo zatim penjanje po, na primjer, planinama. Na taj način možemo produljiti njihovu turističku sezonu. A mogu vam reći da takav turizam po ljeti eh, i sa, prije svega sa biciklom eh, doživljava konstantni gospodarski porast u proteklih nekoliko godina infrastruktura vezana uz biciklizam je malo što se tiče troška, ali je, je povrat na ulaganja vrlo visok. Dakle, može se dobiti e, vrlo visok povrat. A budući da se osvrnuli na aspekt zdravlja, i to moram reći, osobe koje ne voze bicikl tri puta češće oboljevaju nego osobe koje voze bicikl, te isto tako biciklisti žive pet godina dulje nego ne biciklisti. Dakle, sport, zdravlje, financije, sve se to ovdje poklapa i mogu samo apelirati na vas da to napravimo. Onda možemo tako osigurati ne samo vlastitu budućnost, nego i e, budućnost e, za cijelu Europu. A sada predam riječ gospodinu Ortonu. Hvala lijepa svima vama na vašim dragim riječima, na vašim vizualnim idejama. Pokušat ću biti kratak, razumijem da moramo biti kratka, ali pokušat ću isto tako nikoga ne izostaviti i reagirati na sva komentare, na sva pitanja koja nisu kad jako laka. Na primjer, e, gospodin Van de Kamp je započeo s jednim pitanjem koje je za mene lako, a to je kako postići ravnotežu između turizma i sigurnosti. Kao prvo, rekao bih mišljenje sa moje razine, dakle ne pratimo sve rasprave koje se dvijaju oko sigurnosti, to je vrlo specifična kompetencija i e, visoka predstavnica Mogherini sa drugim kolegama se ozbiljno ovime bavi. Ja ću vam dati ono što mi smatramo, što mi osjećamo kada se radi o sigurnosti iz dakle perspektive turizma. Kao prvo, sigurnost je vrlo važna za turizam, za turiste. Iz nekih trećih zemalja zaprimili smo E, zamjerke vezano uz manjak sigurnosti. Nešto se tiče terorizma. Više se radi, na primjer, o ne jako lijepim stavovima prema nekim bogatim kineskim turistima koji su doživjeli e, da su ih napadali ili pokušavali podmititi e, na nekim vrlo elitnim mjestama za kupovinu to je nešto što se ne može riješiti pomoću politike o turizmu. Tu se radi o državama članicama da se pobrine, pobrinu da ne samo za strane turiste, već i za obične turiste, za europske građane, da svi budu sigurniji. Sjećam se gospodina Tajanija, možda to i vi, možete toga i vi sjećati, on je uvijek rekao, ako se želi povezati politika o vizanima sa sigurnošću smatramo da to, smatra da to nije dobar instrument. Kada govorimo o terorizmu, to je takva vrsta sigurnosti, to je nešto što smo vidjeli proteklih nekoliko tjedana. Ne može se koristiti politika o vizama kako bi spriječili da teroristi pristižu iz zemstva, usput rečeno teroristi se vrlo često već nalaze u državama članicama. Dakle, mislim da ne bismo trebali koristiti instrument um, s vizama kako bismo se pozabavili temama vezane u sigurnost. Postoje drugi alati za to. Postoje jake sigurnosne mjere koje su čiste sigurnosne mjere gdje, s kojima započinju same države članice kako bi stajale bolju koordinaciju vezano uz kontrolu granica. Ono što je bitno je imigracijska politika. Ta politika može imati utjecaja na turizam, ali sigurnosna politika po našem mišljenju e, ne bi trebalo povezivati sa politikom o vizama. Postoji drugačiji način da se to ustvari, a ja sam uvjeren da će države članice i komisija preko e, sigurnosne politike uspjeti to učiniti. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, gospođe De Monte glavno pitanje koje sam postavila bilo vezano uz um, potrebu za boljom promicanjem Europe, za brendiranjem, da se sve ove bogate destinacije koje imamo u Europi uh, istaknu. Naravno, mi smo najbogatiji kontinent kada se radi o prirodnom, kulturnom uh, nasljeđu, kada se radi o raznolikosti, o bilo kakvoj vrsti spomenika i tako dalje. Ono što dakle moramo napraviti se raditi na, u, duhu suradnje, ne kao konkurenti. Naravno, postoji velika konkurencija između država članica, između pojedinih destinacija, a postoje mnoge stvari koje se mogu poduzeti um, kada se uključe velika tržišta, kada se poveća, kada se postigne, postigne, postigne veliki omjer ti turisti koji dolaze prije svega iz vrlo udaljenih dijelova svijeta, Kinezi, Japanci, Brazilci, um, Amerikanci, ako izgradimo neki novi turistički proizvod koji je privlačan, jer ti turisti dolaze u Europu na kraju krajeva, možda oni posjećuju velike gradove, London, Rim, Pariz, e, Berlin, ali većina njih dolaze u Europu i moramo moći uključiti tu industriju, nacionalne države članice, nacionalna tijela, urede za turizma, regije. Moramo izraditi zajedničku kampanju za promođu Europe. Mi na tome radimo, učinit ćemo najbolje što možemo, a resursi koje nam su na raspolaganju su smiješni. Možda ne znate da je sveukupan iznos proračuna za nacionalne uh, urede za turizam, turističke zajednice, na primjer za Španjolske, Francuske i tako dalje, da oni iznose manje od jednu tisuću milijuna eura. Znate li koji je proračun e, odbora za putovanja na razini Europske unije koja uključuje sve turističke zajednice za istraživanje tržišta na Europske razini i za zajedničko promicanje na Europskoj uniji? 1 milijun eura. To je smiješno. Znate li koliko iznosi proračun e, Brand USA? 140 milijuna američkih dolara. Znate li koliko iznosi proračun Švicarske? 90 milijun švicarskih franaka. Znate li koliko iznosi proračun Njemačke koji ima i vrlo važne regionalna destinacija, Berlin, Bavarska, porajno, eh, porajno područje. Više od 60 milijuna eura. Znate li koliko je maksimalna pristoba koju turistička zajednica eh, plaća eh, međunarodnoj udruzi, Europskoj udruzi turističkih zajednica? 100 tisuća eura godišnje. Mi smo spremni povećati naša financijska sredstva za to i nadamo se da će se industrija nama priključiti. Znate li da e, europska poduzeća plaćaju između 300 i 500 tisuća e, eura e, u proračun Brand USA? To je vrlo zanimljivo, a moramo da se udružiti sve te dionike turiške zajednice, organizacije turiških zajednica, nadam se da ćemo uskoro moći iznijeti jednu opsežnu inicijativu s tim u vezi. Standardizacija, prije svega se spominu, spomenuli jedno područje, to je područje vezano uz mjere protiv požara, to je već jako dugo trajna priča, postoje preporuke Europske komisije od 1986. gdje se pokušava e, aktualizirati ti propisi na europskoj razini, e, na primjer, e, zdravstvene ustanove su u tom smislu sada poboljšane, a mi smo dosta ograničeni zato što je harmonizacija zabranjena. Ali možemo učiniti mnogo više nego što smo do sada učinili. Tu privreda ima vrlo važnu ulogu, gospodin Timmermans je iznio svoj pristup, dakle bolje donošenja propisa, naravno. To su industrijski prijedlozi, ali to su ozbiljni industrijski prijevozi. To su projekti koji bi trebali biti transparenti, koje se treba moći nadzirati, koje se treba moći ispitati ako se odlučimo na provedbu tih popisa. Još nismo došli do tog stadija. Regije, naravno, manje od polovica našeg zakonodavstva nije nešto što je u rukama nacionalnih vlasti. To se tiče lokalne i regionalne razine i stoga oni imaju svoju ulogu koju moraju odraditi. Mi surađujemo sa Erinom, sa drugim regionalnim organizacijama gdje promičemo pristup um, europske mreže uh, poduzeća koji su posvećeni turizmu. Mi i dalje radimo na tome da se taj pristup jer neki su usvojenili manje sredna poduzeća, a jedini način na koji možemo to riješiti je pomoću regionalnih inicijativa, nacionalne, a i europske inicijative uh, su još i manje nedostupne možemo samo ograničeno pristupiti malim i srednjim poduzećima. Mi smo izradili 90 e, biznis portala za male i srednja poduzeća kako bi im pomogli da poboljšaju svoje marketinške aktivnosti, svoje aktivnosti vezano uz promičbu. Ali sve to se prije svega mora odraditi na regionalnoj razini. Proračun, netko je to spomenuo, mi jesmo povisili proračun. U proteklih nekoliko desetljeća imali smo 2-3 milijuna godišnje za turizam, sada imamo 10, 12, 15 milijuna eura već dosežemo 12, 15 milijuna eura. Na primjer, u idućem proračunu za 2016. godinu to tražimo, gospodin Tajani se za to borio, imamo Imali smo 105 milijuna eura unutar jednog razloga od 7 godina. To je bio prvi put ikad. Ja sam 2010. imao 15 zaposlenika, a sada smo prošle godine došli do 24 osobe. Sa 24 dobro obučene stručne osobe mogu, možemo dobro raditi. Samo, molim vas da završite. Da, samo kratko, vezano uz... E, Dobili smo 128 uh, e, prijedloga za e, prijedloge koji se odnose, projekte koji se odnose na starije osobe i na mlade i sada radimo na tome, idemo prema kvaliteti i prema suradnji između javnih i privatnih partnera između različitih zemalja članica. Mislim da je to spomenula gospođa Bilbao. Naravno, mi dosta dobro Dobili smo jako puno prijedloga za turizam i naravno dostupnost je integralni dio e, koncepta odgovornog turizma. Vidjet ćete. Vidjet ćete to u Europskoj povelji o održivom turizmu. E, pitanje dostupnosti je u potpunosti pokriveno tom poveljom. Da, eto mislim da sam sve pokrio. A ne. E, što se tiče otoka, Pripremamo komunikaciju o obalnom i pomorskom turizmu. Prije tjedan dana smo imali seminar o regionalnom pristupu, o pristupu koji se temelji na klasterima i radionica je bila vrlo uspješna. I trećeg ožujka ćemo imati još jednu radionicu za luke. Otvaramo pan-europski dijalog sa lučkim upravama diljem Europske unije. Dakle, od sredozemlja do Atlantika i u svim dakle, regijama i otocima. E, tako da da, to sam zaboravio spomenuti, komunikaciju o obalnom i morskom turizmu. E, hvala vam e, na svoj vašoj pomoći. Tu smo, na, mm, ako vam bilo što treba, ako želite organizirati sastanak radne skupine i bit će nam jako drago sudjelovati. Prenijet ćemo vaše poruke gospođi Bjenkovskoj i e, siguran sam da će i ono sljedećih nekoliko mjeseci e, doći u odbor. Hvala Hvala vam lijepa, gospodin Uhej. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mislim da su proteklih sati i pol pokazali da ima mnogo toga što moramo raspraviti. Nadam se da ćemo u suradnji sa gospodinom Ortonom i Europskom komisijom moći ostvariti napredak na ovom području Imamo jednu inicijativu koja se zove Tourism on the Spot, jedan projekt e, pod tim naslovom. Nadam se da ćemo imati dobru suradnju idućih nekoliko tjedana mjeseci s gospodinom Otonom i što se toga tiče. Još bih na kraju htio reći. Mnogo smo govorili o kineskim turistima. Želim reći koliko će jako važno biti kineski turisti u nekog godina. I stoga sam ja organizirao jedan događaj s tim u vezi. Ugostit ćemo i jednu delegaciju. Putem te inicijative bih htio isto tako podržati rad radne skupine, a koordinatorima ću javiti, kako se mogu prijaviti za to putovanje koje mislim organizirati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, s ovime smo zaključili prvi sastanak radne skupine, ja se zahvaljujem. Možemo sada prijeći na sljedeću točku, to je točka broj četiri, no prije nego što to učinim želim još jednom pozdraviti našeg novog člana Daniela Daltona iz eh, Kluba Gasmike Cera. Nažalost, evo, sada više nije tu, ali dobro. Jackie, ti ćeš mu to prenijeti, da? Evo, hvala vam. Prelazimo sad na točku broj četiri, Što se tiče dimenzija i masa nacrta direktive u drugom čitanju, gospodinu Leichtfriedu, izvjestitelju, želim predati riječ. Hvala vam lijepa. Hoćemo pričekati još jednu minutu dok se svi ne sišaju. Da, vrlo radom. Ich glaube, jetzt Mislim da sada možeš početi. Hvala lijepa. Dragi kolege, hvala vam kao prvo na velikoj podršci ovim pregovorima s vijećem i s komisijom. Pregovori nisu bili laki, radilo se o vrlo osjetljivom a mislim da smo na posljedku bili dosta uspješni. Koliko razumijem, svi izvjestitelji deset nisu su bili prisutni i također su, su pregovarali i podržavaju ovaj rezultat koji smo postigli što se tiče rezultata. Ima nekoliko točaka do kojih smo se, kojih smo se dotakli tijekom pregovora kao prvo dobra vijest. Rekao bih eh, da je za nas jedna važna tema, to je ova prekogranična tema Rješena na onakav način na koji smo to mi odlučili unutar parlamenta. Dakle, naša odluka skoro uopće nije doživjela promjenu na sreću jer je vijeće više manje bilo istog mišljenja kao i mi. Taj sustav je sada jasan. Koriste se šire, dulje, teže ili više kamione, a oni se mogu i dalje koristiti bez problema, mogu, mogu voziti prekogranično, to je vrlo važno u Europi, ali ne samo na području Sjeverne Europe, već i na području Irske, jedinog kraljevstva, gdje postoji jedno posebno pitanje. A osim toga, dakle, drugi problemi, njih smo isto tako nekako uspjeli riješiti i rekao bih na dosta dobar način. Proći ću sada točku kroz točku kako bi to bilo jasno. Što se tiče pitanja više i bolje okolišno održivih motora, vijeće je prihvaćalo naš prijedlog da se prihvati još jedna dodatna vrsta alternativnog gorova, a da tu se radi se od, od otpadnoj toplini i da više nije potrebna, potrebno izuzeće, da je to dosta lako razumljivo, te smo se usuglasili oko toga da ćemo za troosovinska zglobne buseve imati također odgovarajući propis. Što se tiče onih 45 stopa vezano kroz kontejnere, do tad to nije bilo pravno moguće, mi smo to sada učinili mogućim, tako da će moći biti 50 cm dulji od propisane najveće duljine, tako da mogu koristiti te kontejnere u 45 stopa. Jedna zanimljiva rasprava vodili smo oko pitanja mogu li oni koristiti također i manje kontejnere od te duljine i na, i na kraju smo se složili s time da bi bilo smisleno da mogu koristiti i manje kontejnere na takvim vozilima, jer inače bi osobe koje prevoze takvu vrstu robe morali kupovati različite vrste, e, različite vrste kontejnera, dakle otpremnici. Osim toga dotakli smo se također intermodalnih načina prijevoza i definiciju tog, tih načina prijevoza. Mislim da smo našli vrlo zanimljiv način kako bismo to definirali. Načalno rečeno tražili smo od komisije da provede reviziju cijele definicije intermodalnog prijevoza i e, to ćemo dakle uskoro dobiti. Jedan od najzanimljivijih, po mom mišljenju, rasprava odvijelo odvijalo se oko aerodinamičnih e, naprava dakle naprava koje se nalaze na stražnjem dijelu ili na prednjem dijelu vozila. Što se tiče e, naprava na stražnjem dijelu vozila, to je bilo dosta jednostavno, složili smo se oko maksimalne najveće dopuštene dužine tih e, naprava kada su uvučene ili sklopive i to na 200 mm. To je bilo od ključne važnosti jer bi sa tih 200 mm još uvijek mogli prevoziti kamione putem željeznice i imali bismo e, tu takozvanu na njemačkom Roland Landstrasse. A s druge strane pitanje kako će se to provesti i to je rješeno. Složili smo se oko vrlo složenog e, spiska osnovnih e, zahtjeva, ono što je za nas najvažnije, a za uzvrat smo prihvatili da se to može napraviti putem provedbenih akata umjesto delegiranih akata, no mislim da je to samo tehničko pitanje, da nema nikakvog političkog aspekta, tako da je to moguće. Najteže rasprave gdje smo skoro e, otišli u krivom smjeru bilo je pitanje aerodinamičnih kabina. Želim vas samo podsjetiti na to da smo imali dvije, dva, dva potpuno različita rješenja u kojima smo stavili unutar nas, a vijeće je htjelo da to bude odmah i obvezujuće, e, ka evo, to rečeno. A rješenje koje smo našli je bio tipičan kompromis. Biće moguće da, tek, da se te kabine uvedu što prije moguće, Kako bismo to promijenili, potrebno nam je drugo zakonodavstvo. To je bio taj problem već od samog polazišta. A najvažnije zakonodavstvo je zakonodavstvo s homologaciju vozila. Ono bi trebalo promijeniti kako bi zatim mogli promijeniti ove aerodinamične kabine. A jedna stvar je iznimno važna i to za cijelu Europu ako jedna država članica želi već sada nešto promijeniti, to nije uopće problematično. Pitanje je ovdje kako to promijeniti diljem Europe. I stoga je kompromis koji smo našli taj da bi imali jednu jedan propis koji će to omogućiti diljem Europske unije i koji će se početi primjenjivati tri godine nakon što stupi na snagu zakonodavstvo vezano uz homologaciju vozila. Dobili smo napismeno potvrdu komisije da će najkasnije 2016. godine izraditi tog zakonodavstvo. Mislim da ta kombinacija nudi dvije prednosti. Kao prvo, ubrzat ćemo taj potreban zakonodavni postupak koji se treba provesti, jer inače ne bismo znali kada bi komisija radila na tome i stoga ćemo dosta ubrzo moći imati ovakve vrste kabina. Pitanje iza toga jest da mnoge, mnoga poduzeća koja zgrade, kamione nisu htjele uopće imati ovakvo rješenje, prije svega utjecanim državama članicama i stoga mislim da za, za njih to nije bio uspjeh, to je bio više uspjeh za nas. A s druge strane, ako nekoliko država članica želi ranije primjenjivati aerodinamične mjere ili sigurnosne mjere. Čuo sam da je to posebno pitanje važno u jednom kraljevstvu, na nekim područjima Londona gdje je bitnije imati sigurnije, sigurnija teretna vozila. To uopće nije problem i to je svakako moguće. Što se tiče e, pitanja naprava koje mjere težinu e, vozila i koje se nalaze na vozilu, dogovorili smo se oko dvije stvari. Kao prvo, države članice će moći koristiti ili e, instrumente e, na području infrastrukture ili će moći imati jedne kontrole koje će se vidjeti na razini predselekcije. No ono što smo se dogovorili je da ako vozilo ima ovakvu napravu za senzor mase u kamionima, da taj senzor mase mora moći prenijeti tu informaciju o masi vozaču kamiona. To nije vrlo zahtjevna stvar, ali ako uzmemo u obzir da smo u tim pregovorima u suradnji s našim stručnjacima nakon nekog vremena shvatili da sva nova teretna vozila imaju određen sustav za mjerenje mase u svojem osnovnom, u svojoj osnovnoj kutiji, u svojoj keybox. Dakle, svaki, svaki kamion zna zapravo kolika je težina i stoga je vrlo lako prenijeti informaciju vozaču i do, dakle dobili smo na posljedku ono što smo htjeli da imamo te senzorne mase u kamionima sa prijenosom informacije vozačima. Na posljedku smo dakle to uspjeli ostvariti, a dobili smo i ono što je odlučio parlament, e, dobili smo klauzulu o o reviziji, da dakle tri godine nakon što e, prođe, prođu ove odredbe, da će komisija morati revidirati taj tekst. Mislim imamo 24 mjeseci, dakle krajem 2017. godine bi sve ove stvari trebale stupiti na snagu. Morali smo prijeći dugačak put, mislim da smo dvije godine o tome pregovarali, moj osjećaj je bio pet godina, ali zapravo se dvije godine, pa možda čak i mrcu manje. I sada ćemo se za neko vrijeme riješiti ovog pitanja, barem se to nadam. Hvala lijepa i čestitke. I sada gospodin Van de Kamp. Hvala vam predsjedniče. Dovoljno da pogledam boju kose gospodina Lightfrida, vidim da je počeo sjediti. Vjerojatno zbog toga što je radio na ovom dosjeu. Prije svega mu želim zahvaliti na ovom rezultatu. Ja sam koordinator za prijevoz iz e, Kluba zastupnika Europskih pučana, ali osim toga sam i nizozemac. I mi volimo velike kvalitetne kamione. I mislim da je ovo dobar, eh, da idemo u dobrom smjeru. No, stvarno je malo konfuzije o preporukama. Neki kažu da je gospodin Lifestreet izmijenio tekst, no koliko ja vidim, tekst nacrta preporuke se izmijenio zapravo na temelju kompromisa koji su postignuti u trijalogu. Tako da e, ovaj tekst je rezultat tog trijaloga. Tako da pozdravljamo ovu i mislim da će ovo biti dobar dosje. Hvala vam i u moje ime i htio bih a, ispričavam se, gospodin Vandalen je prvi. Najprije izvjestitelj u sjeni. Hvala vam. Ja želim zahvaliti gospodinu Lajstridu na uloženom trudu i godinama. Nije ovo bilo nimalo lako. Počeo je sa ekološkim pitanjima zato što je to bilo jedno od najvažnijih e, tema. Ekokombi je u e, u Nizozemskoj postoji već 20 godina, dobar je za sigurnost, za okoliš. A isto tako navodno smanjuje broj nesreća i sve je to u redu. No, upravo zbog toga što smo počeli s tom temom, zanima me koja je točno e, preporuka. Morat ću s njima o tome malo razgovarati. Ponoviti ću to. Htio bih i od njega i od e, tajništva te pravne službe čuti koje je stav, koji je službeni stav o ekokombijima. Dakle, e, to je prilog, e, a zatim pitanje o prilogu dva ovog teksta. Gospodin Leistrid je e, tu definirao uvjete koji su pronađeni u tekstu vijeća. Dakle, i pitanje teških teretnih vozila je jako važno za nas. u Njemačkoj, ako želite preći samo kilometar, dakle nakon njemačke granice i otići na uh, sajam cvijeća, tamo su puno stroži uvjeti, tako da zanima me kakvi su točno uvjeti uh, koji su navedeni u prilogu broj 2. To pitam i kolegu Lajprida, ali i tajništvo i pravnu službu. Puno vam hvala. Sie kommt bestimmt, denn Herr Leichtfried hat zum Schluss nochmal das Wort. Jetzt Gesine Leitmeister. Naravno, dat ćemo na kraju riječ gospodinu Leichtfriedu i onda će nam on e, odgovoriti na ova pitanja. Zastupnik Meissner, hvala i vama. Hvala i zastupniku Leichtfriedu na njegovom napornom radu. Nije ovo bilo ni malo jednostavno i za vrijeme trijaloga smo uspjeli ostvariti dobre rezultate. Znamo da se ne slažemo kad je riječ o teškim teretnim vozilima i nisu uvršteni u tekst, a i sam zastupnik Vandalen je upravo to rekao. Tamo gdje postoje u državama članicama mogu e, i dalje takva vozila prelaziti granice, to je rekla i komisija. Možemo to e, pronaći i na internetu i riječ je o vrlo važnim stvarima. E, u ovom smo dosjeu govorili o europskim rješenjama zato što e, neke se kabine mogu proizvesti, to je moguće. No, mi bismo htjeli pronaći europska rješenja, zato što ovdje je riječ o e, prijevozu teškim teretnim vozilima u cijeloj Europi i nama je važno da za svih vrijede ista pravila igre. Nismo se uspjeli dogovoriti onko vozila sa prikolicama, iako je parlament to htio. No, ipak sada imamo kompromis, imamo odredbu o reviziji, to je za nas vrlo bitno i to znači da će komisija, kad je riječ o eksperimentima na terenu, da će komisija nam predstaviti svoje izvješće. Jako je važno da oni koji rade u tom sektoru, sektoru prijevoza, da znaju što smiju i što ne smiju učiniti te koje su im obveze i što je zabranjeno. Mislim da je to sve vrlo dobro definirano, tako da smatram da je ovo posve ostvarivo. I eto, uspjeli smo zapravo e, ostvariti ono što smo htjeli. Hyvät kollegat, Hvala vam. I ja želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Lajfredu na vrlo konstruktivnom radu. Napokon je riješen problem dimenzija i mase. Riječ je o temi e, oko koje su se vodile žustre rasprave i to je posve shvatljivo. Jer ovdje govorimo o logistici i prijevozu, a to je sektor koji je bitan za cijelu Europu. Podsjetio bih vas da postoje različ, različitost, razlike između europskih zemalja i ja dolazim iz zemlje gdje su udaljenosti između gradova ogromne. I ne možemo svugdje koristiti željeznicu. Željeznički promet nije svugdje gospodarski isplativ, a niti izvediv. To znači da moramo imati e, fleksibilan pristup u prijevozu i što se tiče vozila kako bismo mogli prevoziti što je više proizvoda na e, ekološki održiv način. Ne želim mm, prisiljavati sve europske zemlje da u usvoje ovo rješenje. Naravno nisam za ideju da jedno rješenje mora odgovarati svima, ali smatram da u budućnosti moramo napokon shvatiti da europska karta Europsku kartu sačinjavaju e, države sa ogromnim različitostima i da se i transportni sektor razlikuje od države do države. Ovo zajedničko rješenje se temelji na zajedničkom modelu i zahvalila bih svima koji su sudjelovali e, na ovom radu na iznimno konstruktivnom pristupu. I sjestite se svi, konkurentnost Europe je problem danas i izazov za nas i moramo pronaći zajednički odgovor. I u potpunosti shvaćam da je, šešir jedne veličine ne, neće stati na svačiju glavu, tako da se nadam da ćemo uspjeti pronaći šešire koji će biti fleksibilni i koji će svima odgovarati. Danke. Solange man das recht hat, auch kein Hvala. Dok uh, imamo pravo i ne nositi šešir, ja se mogu s time složiti. Sad gospodin Keller. Oh, thank you very much, Chair. Um... Hvala vam, predsjedniče. Uh, uh, Zahvaljujem gospodinu Lajfridu na njegovim naporima i mislim da mu sjede dobro stoje. Zeleni će podržati nacrt preporuke na temelju dogovora postignutog u trialogu zajedno sa komisijom i vijećem i zbog toga nećemo podnijeti nikakve amandmane. Eto, nakon što sam to rekao, želim još jednom naglasiti da je za naš klub um, pitanje prekograničnog prijevoza najbitnija tema i mora biti riješeno. A druga stvar se tiče dizajna kabina. Te važnosti da se ima direktni pogled, mislimo da bi to trebalo biti obavezno ne bi trebalo biti e, ostavljeno kao fakultativna opcija. To su evo naši komentari. Hvala. A sada Lucy Anderson. Mislim da smo ostvarili ogroman napredak u ovom području i veliko hvala izvjestitelju i svima ostalima osim toga, hvala izvjestitelju i komentarima koji se odnose na London. I kad govorimo o sigurnim e, kamionima, to se znatno e, odnosi na e, program urbane mobilnosti, ne samo u Londonu, nego i u ostalim dijelovima Europske unije. I još sam htjela reći da u Londonu imamo još jako puno posla što se tiče sigurnih kamiona, iako je već puno toga učinjeno. Ako gledate podatke, prosječne podatke 180, 980 pješaka je usmrčeno ili ozlijeđeno u prosjeku u protekle tri, tri godine i 577 biciklista godišnje. Dakle, govorim o smrtnim slučajevima i o ozlijeđenim osobama u protekle tri godine. Za bicikliste znamo da najveći dio nesreća izazivaju upravo kamioni i, zbog, i problem mrtvog kuta. Stoga želim istaknuti da moramo dodatno raditi na tome, da su nam potrebne zajedničke aktivnosti i u sljedeće dvije godine u Londonu će se održati izbori za gradonačelnika, tako da ćemo neprestano ponavljati ove stvari. A vjerujem da će i mnogi drugi kolege iz drugih dijelova Europe dijeliti moje mišljenje. Zabrana kamiona je vrlo kontroverzna tema. Smatram da možda to nije rješenje, ali u nekim gradovima postoje određena razdoblja kad je zabranjeno cirkuliranje kamiona. I u nekim gradovima smo to učinili. popisali smo sve opcije, procijenili ekonomske učinke, analizirali ravnotežu i e, osigurali sigurnije ceste za naše pješake i bicikliste. Hvala, sada Jackie Foster. Hvala vam i hvala i gospodinu Lajstredu. E, ovo nije bio nimalo jednostavan dosje i posao odračen u trijalogu te među ministrima za mm, promet uz naravno rad naših izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni je dao dobar e, rezultat. Svi smo uvijek znali da kad je riječ o dizajnu kabine da ćemo se morati vratiti na zakonodavstvo o homologaciji vozila. No, činjenica da smo to e, spominjali, mislim da je to ipak izvršilo pritisak i da je ubrzalo proces i proizvođači, bar oni s kojima ja razgovaram, vidim da se trude i pokušavaju to unaprijediti. Tako da mislim da je to izazvalo dobre, e, dobre posljedice. E, drago mi je da se uspio riješiti problem Ujedinjene kraljevine i Irske. To nije bio problem za ostale zemlje članice, ali za nas to je bilo bitno i hvala vam puno na potpori. Što se tiče načela subsidijarnosti, to je uvijek bila ključna tema. No, prekogranični sporazumi. Mi smo uvijek govorili o tome kako ćemo se dogovoriti. Jer ako ćete imati 60 kamiona koji prelaze granice, morate imati dogovor kamion od 60 tona koji prelaze granice, morate imati dogovor. A mm naš je otok, e, dakle jako je puno prometa, tako da ne želimo vidjeti prevelike kamione, ali dobro, znam da u Finskoj su tak, je takav način prijevoza potreban. Tako da hvala vam još jednom, mi ćemo iz kluba zastupnika konzervativaca to podržati ali i naši izvjestitelji u sjeni ima još neka pitanja i pojašnjenja, ali um, osim toga doista vam um, se zahvaljujem. Gospodine Tug, da, hvala vam, hvala i s moje strane izvjestitelju. Već od početka smo mogli priviti da će ovo biti teška tema i mislim da je ovaj sadašnji rezultat prihvatljiv. Budući da je gospodin izvjestitelj već dosta tome pridonio, mm, ja ću morati nažalost sada reći nešto pomalo negativno, jer je se da smo mogli brže to dovršiti kada ne, ne bi Europska komisija pokušala u proteklom sazivu e, progurati ovo pitanje vrlo teških e, kamiona, takozvanih monster trucks. Sad se teme poput aerodinamike, kabine vozača, mislim da smo njih dosta dobro uspjeli riješiti, a između ostalog mislim da je dobro da se mogu dodati prikolice od e, do 15 cm e, ovim, ovim kamionima od 45 stopa. Mislim da to daje dodatnu vrijednost za industriju, gdje po našem mišljenju rješenje nije jako optimalno, ali gdje ćemo to morati prihvatiti u obliku, kom, kompromisa, to je ta klauzula u reviziji. Po mom mišljenju je to moglo ići brže, ali gospodin izvjestitelj je već izrazio zašto to nije moglo odmah funkcionirati, već će to tek, tek, moći stupiti na snagu tri godine nakon što krene u, u opticaj postupak homologacije vozila. Što se tiče jedne teme prekograničnog prijevoza. Gospodin Van de Kamp e, i drugi se s tim ne slažu sa mnom, ali po jednom pitanju imaju pravo. Ja sada tumačim taj tekst tako da neće biti moguće imati prekograničan prijevoz. Dakle, ako jedna država to dopusti, a druga susjedna država to ne dopusti, onda to neće biti moguće učiniti. Za mene se sada postavlja pitanje, na primjer za Njemačku, to je tema sama za sebe i za to se Europska komisija još uvijek nije izjasnila, kao i vrlo često. Kada se o tome radi, nažalost, ja sam postavio pitanje, na primjer u Njemačkoj postoje određene studije, terenske terenska ispitivanja Eh, koja bi trebala biti vremenski ograničena, a ti, ta, ta studijska istraživanja se zapravo nastave, nema nikakvog roka i zatim postoji u jednom trenutku trajni način eh, postupanja. Ako to ne riješimo, onda eh, nećemo daleko stići, a mislim da se iz ovog dokumenta to ne može jasno vidjeti, ne može se vidjeti rješenje. Mm, naravno, izvjestitelju želim točno zahvaliti, a ako industrijska grana smatra da nisu ništa izgubili e, na području gradova, na području naseljenih područja, ako se mogu zadovoljiti sa prijevozom od točke do točke, onda je to u redu, a mislim da je sve u svemu ovo doista maksimum od onoga što smo mogli osvajati. Stoga još jednom zahvaljam gospodinu izvjestitelju. Hvala, a ja vas Asendor? Yo mm, también eh, felicita. Hvala, ja želim zahvaliti našem izvjestitelju. I shvaćam da je rad na ovom dosjeu bio vrlo eh, kompleksan Problem je bio u tome što je komisija htjela promijeniti status quo i time nas je obvezala da definiramo pravila koje u nekim slučajevima pomažu, ali u nekim drugima ipak ne. Druga stvar, šokiralo me u prijedlogu izvjestitelja da se direktiva nazove njegovim imenom. Nisam baš shvatila je li to stvarno prijedlog ili što se time željelo reći hoćemo li svi mi sada imati priliku da e, direktivu za koju smo izvjestitelji svojim imenom. Jer ja se bavim kaznama, mene će kamenovati ako tako nešto napravim. Htjela sam samo reći da e, bez obzira na sav trud koji je uložen, da se odgodila prilagodba koja se odnosi na sigurnost i u trenutku kada smo kroz različite uređaje koje je trebalo dodati i na taj način promijeniti dinamiku kamiona, to smo mogli iskoristiti. da se poboljša sigurnost ne samo za e, vozače kamiona, već i za ostale korisnike e, u prometu, to jest sudionike u prometu. I mislim da smo tu zbog vijeća eh, izgubili tu mogućnost i odgodili eh, uvođenje tih novih eh, dijelova do 2022. Ove ostale promjene su isključivo tehničke. Ne znam je li to e, isključivo, e, ovo čemu sam do sada govorila, je li to isključivo tehnička tema ili bi možda parlament ipak mogao nešto učiniti. I na kraju sam još htjela reći, zanima me hoće li prekogranični prijelazi biti olakšeni ovim produljenjem statusa quo. sad smo zapravo ovime e, stvorili probleme e, vozačima kamiona koji kao uvijek dolaze sa periferije i imaju uvijek problema sa prelaskom granica. Hvala lijepa. Sada još jednom gospodin Leichtfried. A ispričavam se prije toga iz e, glavne uprave MOVE, predsjednik komisije. Thank you, uh, chairman. Hvala predsjedavajući. Najprije želim reći da komisija u potpunosti podržava rezultate trijaloga. Neću sad e, nabrajati inovacije novog teksta, ali samo želim spomenuti nove naprave kako bi kamioni bili imali bolju aerodinamiku osobito kada je riječ o smanjenju potrošnje goriva, ali isto tako glede poboljšanja sigurnosti na cesti. Želim također e, navesti tako e, delegacije za korištenje alternativnih goriva, što će e, raditi na promježbi zelenih vozila. No, komisija također žali što neki aspekti prvobitnog prijedloga nisu obuhvaćeni ovdje. Želim spomenuti pravila za poboljšanje provedbe prekomjernih e, težina. Kao što znate, to može imati veliki utjecaj na sigurnost e, u cestovnom prometu, ali isto tako i na kakvoću infrastruktura mi smo se nadali da ćemo tu imati neka malo stroža pravila, kao što je izvjestitelj to rekao, tekst je ishod e, kompromisa. Naravno, ja ovdje želim potvrditi potporu ovom tekstu koji je na stol odbora Rad nije završen, kao što je rečeno. Stručni dio posla treba biti priveden kraju. E, kako bi se izmijenila e, izmjena homologiranja. Komisija e, želi da se ovaj stručni dio e, završi glede homologiranja i da se to to stupi na snagu krajem 2016. godine i tu e, računamo na suradnju e, su zakonodavaca e, za usvajanje ovog zakonodavnog prijedloga. I konačno želim samo se usprnuti na opasku gospodina Ertuga glede pravila o prekograničnoj uporabi teških teretnih vozila ovo nije, e, ova stvar nije u ovoj reviziji, istina je da su prava takva kakva jesu i da možda nisu e, u potnosti jasna i to je nešto što bi trebalo e, kasnije riješiti. Hvala predsjedavajući. Hvala lijepo i sada još jednom gospodin izvjestitelj. Najprej hvala predsjedavajući, kolege, hvala vam na komentarima. Gospodin Vanenkamp. Naravno da to nije sadržaj koji sam htio. Moja uloga u svojstvu izvjestitelja ima dvije etape, to je normalno za e, ovaj odbor. Dakle, prva etapa jeste da vidimo koje su stvari koje ja smatram da su nužne, a nakon rasprave na trijalogu, i mislim da smo mi to svi radili, to je bila naša obveza, da E, dođemo do odluke e, parlamenta i da se to, da to prođe na vijeću i svi smo zajedno na tome radili da prođe što je više toga moguće, Vojili mi to ili ne. Određene stvari, kao što je gospođa Majsner rekla, nije bila za, ali je to bio stav parlamenta. Dakle, ono što je napravljeno jeste da se izvuče maksimum iz ove odluke i to je to. Mislim da je to pošten način da se postupa i to je stvar načela što se mene tiče. Ines, ne znam e, kako je to priča o imenu. jer ja sam danas tek čuo da bi se mogla promijeniti pravila za to i da bi tek u budućnosti e, možda mogla se pojaviti neka točka Jela Sender na dnevnom redu, to trebamo provjeriti. Možda ćemo biti puno poznati u budućnosti nego što to već jesmo, no vidjet ćemo. Što se pak tiče pregraničnog pitanja, ja sam na pregovorima s vijećem i komisijom funkcionirao na sljedeći način da se e, usvoji ta odluka. I to se dogodilo skoro u potpunosti. Ono što smo mi odlučili na prvom čitanju na, danas se nalazi u kompromis uz neke minorne izmjene. Tako stvari stoje. Pravna situacija je možda nesigurna, ali bila je i ranija. Ako se neko dvoji oko toga što se stvarno tu dešava, onda postoji i dalje mogućnost da se ide pred, pravni, eh, pred Europski sud. I onda ćemo imati pravnu sigurnost, ali dosta to još nitko nije uradio, nije posegnuo za tom prilikom, mogućnošću, ne znam zašto, ali ako hoće, slobodno može. Dakle, kao što možete misliti, ja se naravno zalažem za kompromis, kompromisa više ne može izmijeniti. Dakle, oni koji su podržali kompromis, molit ću ih da više ne uložu nikakve dodatne amandmane, jer bih ja bio, ja ću ići, ja ću se založiti za odbacivanje tih e, amandmana, jer bi to išlo na izmjenu kompromisa. Dakle, evo, još jednom hvala na potpori i na velikom uloženom trudu. Predsjedniče, hvala e, što ste nas pustili da slobodno radite, to je bilo od velike pomoći. Gospodin Van Dalen, zapravo je prošlo vrijeme, ali evo, ako se vrlo kratko izrazite. Evo jako kratko. Ja sam postavio pitanje o dodatku drugom i nisam dobio odgovor. Naznačio sam da želim da se pravna tijela očitaju, dakle, htio bih da pravna služba e, se očituje o e, dodatku drugom. Gospodin izvjestitelj misli o tome, to ću reći na njemačkom, jer mi je to lakše, da kada se radi o ovom pitanju kojeg je postavio gospodin Van Dalen, da se tu radi o referencama na dodatke, a postoji jedan dodatak komisije koji se tiče stava vijeća i postoji jedan dodatak komisije koji se tiče stajališta parlamenta oni se razlikuju, ali nisu sastavni dio kompromisa koliko ja to znam i stoga mislim da neće imati daleko sežne pravne posljedice. Pitanje sam sad na sljedeći način. Peter, ako to moramo još riješiti detaljima, ako je to još uvijek nejasno, možemo se zajedno sjesti, možemo proći kroz te priloge da vidimo o čemu se točno radi, ali u načelu oni ne bi trebali imati utjecaja na kompromis. Možda da ja još malo nešto doprinesem pojašnjenju, mi smo se također o tome raspitali, taj e, prilog se može dodati, ali on nema pravnu snagu, zato što je kompromis koji se postigne onaj koji ima pravnu moć. Ako sada e, se nešto što gospodin Kalas izrazio, doda u tom prilogu komisije, onda mislim da se u obliku priloga treba isto tako dodati stajalište gospodina Kalasa na pitanje koje sam postavio ja i gospodin Van Erto gdje je jasno rekao prekograničan prijevoz za jako teška teretna vozila prema europskom zakonodavstvu je zabranjeno. To je dakle situacija koju imamo. Nitko se ne može referirati na gospodina Kalasa, jer on nije samo jednu godinu bio povjerenik za transport, nego pet godina. Unutar tih pet godina je promijenio u potpunosti iz temelja svoje stajalište. On ima to pravo učiniti, ali e, ako se takvi prilozi zatim dodaju, onda oni nemaju pravnu važnost. Ono što smo odlučili to je taj dokument koji donose vijeće i parlament. A tko želi amandmane još podnijeti, on to može učiniti do četvrtom četvrtom, do četvrtog veljače, pardon. Ali kao što sam shvatio, oni će se morati odbiti kako ne bismo ugrozili kompromis. Postoji sad s tim uvezi još jedno pitanje. Ispričavam se ako moram još nešto sada reći, ali ja sam isto tako postavio pitanje bez za različite, različite ispitivanja na terenu koje se uvijek iznova i iznova dalje nastavljaju, a komisija mora s tim u vezi imati svoje stajalište. To je jasno, ali to sada nije tema ovog, ovog sadržaja, to je potpuno drugačija stvar. Naravno, nije moguće reći da je to pilot projekt i da je beskonačan, onda se odmah može reći da to može trajati tu vječnost. Komisije Molim vas, nemojte to više raditi, to niko ne može shvatiti. Pilot projekti, pilot izraživanja su ograničena vječno nije ništa, pa niti ovo. Dakle, podnošenje amandmana do 4.4. do 12, do 4. veljače do 12 sati i ovime srdačno zahvaljujem izvjestitelju i prije svega izvjestiteljem u sjeni koji su unatoč svojim različitim mišljenjima, tako sam ja to shvatio, prihvatili i zastupali zajednički stav odbora, to smo tako naučili, to je tako dobro, te sada sa ovim ishodom možemo svi biti mirni i dogovor onda ostaje u ovakvom smislu. Da, hvala vam lijepo. Možemo onda prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o preporuci e, komisije vezano uz pregovore o TTIP-u, e, nacet mišljenja. Naš je izvjestitelj gospodin Wim van de Kapp kojem sada nam predajem riječ. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Najpša hvala predsjedniče. Svi znamo da pregovori o te tipu sa SAD-om, dakle između Europske unije i SAD-a, svima nam je jasno da se tu radi o složenom pitanju. Ne znamo točno na čemu su ti pregovori. Gospođa Malmstrom nastoji se za određenu transparentnost e, s tim u vezi. Evo, najkraće moguće. Ja sam nastao napraviti dakle mišljenje u izraditi mišljenje u ime odbora TRAN, no e, ulozi su ovdje od ogromnog značaja i za Amerikance i za Europljane, osobito što se tiče e, sektora prometa. Evo, Znate da koliko stvari važne, sad želim čuti vas i kolege što misle. Hvala lijepa, gospodin Leichtfeld, onda ima riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. U ime socijaldemokrata imam to zadovoljstvo govoriti o ovoj temi TTIP-a i želim nekoliko stvari e, primijetiti. U načelu je sporazum između Europske unije i Sjednih američkih država, dakle sporazum o trgovini, nešto o čemu možemo raspraviti, ali naravno na posljedku će se raditi o sadržaju. Ako je to sporazum koji je mnogo širi od same trgovine, koji se tiče i naših nadležnosti, koji bi mogao imati daleko sežne posljedice u Europi, kada se radi o tome da se može koristiti međunarodni odvjetnici koji mogu eh, podnijeti tužbe kada se je o tome da imamo transatlantski zakonodavni odbor koji možda nama može narediti kako da donosimo određeno zakonodavstvo ako se smanjuju naši standardi, na primjer eh, na području cestovne sigurnosti, ako dođe do potpune promjene situacije, kada američka cestovna politika namjerava okupirati europske, europsku cestovnu moć, kako na primjer se ponašamo sa e, onim velikim teretnim vozilima koji imaju e, na primjer vrlo velik prednji dio. Ja smatram da zadržana rasprava o TTP unutar našeg odbora, a ja sam e, kao potpredsjednik u mom klubu zastupnika odgovoran za ove pregovore TTP-u unutar odbora za međunarodnu trgovinu i mi ćemo morati biti prisiljeni da odbijemo ovakav sporazum ako komisija u potpunosti ne preokrene svoj način pregovaranja. Hvala sada Jackie Poster. Thank you very much, Chairman. Najviše hvala predsjedavajući. Hvala i Vimu van den Kampu na e, iznimno jasnom, sveobuhvatnom i kratkom izvješću. Jasno je da je te tip nešto o čemu se s velikom žestinom e, raspravlja diljem odbora i dobro je da je to na dnevnom redu i u našem odboru. Potpuno se slažem sa onim što je izvjestitelj rekao. Mislim da mi iz Jedinje Kraljevine i diljem kluba zastupnika i smo zabrinuti da nema ništa što se tiče prometa, e, barem do sad. Tako da je dobro što je uključena, što su uključene ovdje stvari koje se tiču našeg odbora. Što se tiče e, prometnog logističkog sektora, mi bismo u Europi trebali imati određen korist od povećanja bilateralne trgovine, to bi moglo e, otvoriti nova radna mjesta za europske poduzeća, to je dosta jasna stvar. Što se tiče e, pitanja prometa, Sjetimo se e, otvornog neba EU, SAD, to je prije deseta godina i sad smo došli tek do druge runde i još uvijek imamo e, problema sa e, Fly America, to su stvari o kojima raspravljamo sada. To je nešto što treba biti uključeno u te tipu. Mislim da e, druge oblasti koje se tiču, na primjer, pomorski promet, e, tu ima nedostatak međusobnog priznavanja e, isto tako i u zračnom prometu. To su dosta složene stvari i te stvari trebamo rješavati koliko želimo doista imati pravi trgovinski sporazum. Dakle, dug je put još pred nama i naravno e, imamo na umu i držimo pod nadzorom i ono što se dešava i u drugim odborima jer ovo je dosije koji stvarno pokriva ogromne e, ogromno područje ovo je dobar dobra počna točka i dakle još jednom zahvaljujem izvjestitelju i e, klub zastupnika ICR je tu da vas podrži i nadam se da ćemo doći do dobrih zaključaka Hvala Gazine Majzne sada. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodin Vanekamp Kamp je napravio vrlo dobro mišljenje. A budući da govorimo općenito, ja ću sada nešto reći na vrlo općenit način. Radi se o trgovinskom sporazum koji e, ima velik potencijal, ali naravno i opasnosti. Moramo znati i pobrinuti se da su naši interesi potpuno pokriveni. E, sporazum TTP je bio vrlo važna tema tijekom izborne kampanje. Mislim da je važno racionalno, razumno pogledati o čemu se radi, o čemu se pregovara, ne unaprijed reći jesmo li protiv ili za, nego pogledati o čemu se zapravo pregovara. Dakle, vrlo općenita primjedba. Naravno, to mora biti što transparentnije moguće. To smo već i rekli i povjerenici, povjerenica Malsom, na primjer, se u tom smislu izjasnila da su, se prije te pregovori odvijali iza zatvornih vrata. To treba biti transparentno. Naši standardi su naši standardi o kojima se ne raspravlja. To je još jedno daljnje pitanje, ali to je više općenitije rečeno. Sada bih prešla na promet. Za sektor prometa na primjer, pri postupcima certifikacije bilo bi dobro kada bi imali usklađeniji postupak, manje prepreka. Mnogi u tom sektoru očekuju da će biti lakše izvoziti e, europska, vozila na američko tržište, dakle postoje neki, neki pozitivni aspekti unutar TTIP-a, to trebamo promatrati. A odlučujući je, a to je i Jackie spomenula, da se do sada uopće nije spomenula ova tema promet, iako ima dosta toga o čemu možemo raspraviti i pregovarati, jer ako se donosi trgovački sporazum, onda treba govoriti o svim područjima pa i prometu. E, od početka sam se ljutila od kada radim u odboru i to spomenje i Vim u trećoj točci da je to pitanje vlasništva vrlo mnogo više kao, kao standard nego kod nas, to nas je dosta ljutilo sada i tu moramo posebice pripaziti da se ne stvore nejednaka prava. To je, to vrijedi za infrastrukturu, za brodove. Mi dopuštamo Amerikancima da mnogo više rade kod nas nego što oni to dopuštaju nama kod sebe. Bilo da se radi o poduzećima veznih infrastrukturu, o brodogradilištima ili drugime i na to moramo pripaziti, to moramo ispregovarati. Zatim u se broj četiri spomenje se Jones Act. Jones Act je upravo sada pokrenut i to predstavlja priliku za Europsku uniju gdje možemo vidjeti možemo li postići možda bolje uvjete u okviru bilateralnih razgovora. je, mnogo toga možemo poboljšati, mnogo toga pozitivnog se tu krije, jer mi nemamo trenutno ista pravila i treba bi na to pripaziti kao odbor za promet. Hvala sada Bas Hvala predsjedniče, najprije želim zahvaliti dragom kolegi Vinjinu Vandenkampu na mišljenju koji je izradio. Mislim da ćemo, naravno, mi zeleni uložiti neke amandmane koji će se više ticati općeg pristupa razgovora u okviru te tipa jer oni koji kažu da se ovdje ne pregovara o europskim normama ne govore doista u potpunosti istinu jer čak je i sama povjerenica Malmstrom koja je jasno rekla da se ovdje u razgovorima u te tipu radi o e, uređivanjima, jer između Amerike i nas nema više carinskih barijera. Ovdje ovo nije e, klasični pregovor o carinama, već onome što se e, u trgovinskim pregovorima e, naziva netarifne prepreke, a mi to nazivamo uređivanje. Dakle, nemojmo se zavaravati s jedne strane, kažemo da su naše norme, da se našim normama ne pregovara, a opet s druge strane o tome pregovaramo. I To je ono što je na stolu moramo biti jasni i savršeno to iskreno reći i ne zavaravati se da se o tome ne raspravlja. Tako da ćemo sigurno uložiti neke amandmane s tim u vezi i citirat ćemo samo povjerenicu Malmstrom, Zatim Nešto što se tiče prometa. Mislim da tu ima jedno pitanje o propisima glede automobila. Slažem se da e, se tu nije dovoljno spominjalo to pitanje, no u svakom slučaju velika se rasprava vodi o propisima e, o autima. Tu postoji veliki broj stručnih pitanja o kojima se, koja se mogu obraditi e, u okviru te tipa, ali veliko je pitanje što je to tehničko pitanje. Neki, neki tehničkim zovu nešto što drugi zovu političkim. Kaže se da se tu radi o sigurnostima, pa kažu e, nije važno da li se nalazite u američkom ili europskom autu jer ste u njemu sigurni. Možda je to dobro, u, a, možda to vrijedi za e, one koji su u autima, ali što se tiče E, pješaka, bolje, bolje da se radi o europskom autu. Dakle, to je to smatra tehničkim pitanjem, a tko će u biti odlužiti da li se tu radi o tehničkom ili o političkom pitanju. I to je nešto e, o čemu, o čega ne smijemo biti naivni i možete očekivati određen broj amandmana zelenih s tim u vezi. Zatim, e, neki kolegi imaju veliko iskustvo u sektoru prometa i htio bih čuti koliko ljudi je upoznato e, s ovim e, tehničkim propisima, jer već postoji ogromna rasprava koja je u tijeku permanentno e, o propisima za aute. To se vodi u Ženevi u okviru UNCE i onda imamo stručnjake koji se sastaju svakog mjeseca o propisima e, za aute, jer meni se odjednom čini da te tip rješava masu pitanja koja su pod, e, pod pokroviteljstvom e, UN-a. I zatim bilo bi dobro da od 10. do 13. ožujka se ode tamo jer će biti svjetski forum za homologiranje propisa za vozila tamo su i, Kore, i predstavnici Koreje i Japana za, sjede za stolom. Dakle, zašto bismo mi e, to trebali raditi u okviru te tipa jer je stvar tu e, apsolutno manje transparentna. mnogi ljudi uopće ne znaju da se to radi. Dakle, umjesto da radimo na te tipu, trebali smo se usredotočiti na onome što već postoji i, i mišljenje odbora za promet bi treba e, naglasiti te stvari. Možete očekivati da ćemo se mi postrati za to, s obzirom da su sve ove činjenične situacije e, takve kakve jesu. Mislim da ne bismo trebali e, imati problema da nađemo dogovor. Ne, zasigurno ne smo jako cijenjenim kolegom Van den Kampom. Hvala za sve ove komplimente upućene Van den Kampu. Sada kolegica Amato. Ne, onda i Sajava Sender. Eh, Hvala vam. Slažem se sa svim ovim bojaznima i slažem se s onime što je rekao gospodin Van der Kamp. I još bih htjela reći da do sada nisu uzeti u obzir rizici i problemi koje donosi potpisivanje TTIP-a. Uz e, sadašnji, nedostatak transparentnosti teško je zapravo da uopće znamo što se sve pregovara. Gospođa Malstrom je na e, interesantan način e, započela ovu razmjenu i mislim da bi to moglo biti dobro. No, svakako smatram da tu nedostaju e, socijalne odredbe i odredbe o zaštite okoliši, okoliša, te odredbe o zaštiti javnih službi. Te e, prava putnika. E, osim toga, tu su još i sindikalna prava, to jest prava na sindikalno udruživanje. Nadam se da će Europa sudjelovanjem u pregovorima unaprijediti situaciju čak u SAD-u, a ne pogoršati situaciju u Europi, te zatim rješavanje problema sa velikim e, tvrtkama. Imali smo recimo nedavno jedan spor između Boeinga i Airbusa, te na kraju tema razmjene podataka. Uz, uzevši u obzir i nedavni napad na Charlie Hebdo i tu smatram da imamo i aspekte ne samo sigurnosti, već i komercijalni podaci koji se koriste, a koji opet imaju jako puno veza sa e, sektorom prometa. Tako da sve su to područja u, će, u kojima će trebati unaprijediti e, uvjete prije nego što išta potpišemo. Hvala, gospođa Meja Kilen. I molim se da se idući put javiš kako te ne bih, kako te ne bih zaboravio.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 kad bi tekst e, održavao ono što smo ranije rekli o transparentnosti samog postupka i o onome kako su e, određena područja uzeta u obzir ili kako su ignorirani e, neki, neki problemi sektor NGO uopće nije sretan onim kako se odvijaju pregovori u okviru te tipa što više, oni su jako kritični i zabrinuti su onim e, kamo smjeramo. Bas Eichhout je jako dobro iznio argumente koje želim podržati. Naime, dešavaju se neke druge stvari na svijetu mimo samih pregovora te tipa i moramo biti budni i svjesni da se stvari mijenjaju, dešavaju, a mi ne sjedimo za stolom. Dakle, to ne smijemo izgubiti iz vida. Sektor prometa Morali smo se postarati da pregovori u okviru te tipa ne eh, krše e, socijalno zakonodavstvo i da neće doći do socijalnog dumpinga koji je sam po sebi već e, dovoljan problem u e, sektoru prometa i prijevoza u Europi. A sada na temelju vlastnog iskustva mogu reći na temelju iskustva vlastnog iskustva s Amerikancima, jer gospodin Van den Kamp spomenuo je brodogradilišta i imao je priliku e, sresti se s ministrom e, prijevoza e, SAD, a tu se govori o ledolomcima i teretnim brodovima i rečeno je da Europljani neće nikad biti jedini partneri SAD, a čak i da su bolji i Jeftini, Ja mu nisam, e, dakle, ponudila nikakav finski ledolomac. Njihova volja i namjera je izuzetno jaka u zaštiti, u protek, cilju protekcionizma. Hvala. Izvolite, gospođo Revo Dalon Hvala izvjestitelju na prijedlozima. Naime, nevjerojatno je da se stupa u pregovore glede trgovinskih pregovora sporazuma, a da sve stavke glede prometa nisu navedene znamo na temelju iskustava sa raznim e, sektorima industrije, automobilskim sektorom e, zrakoplovne industrije, znamo koji su problemi e, tih sektora da bi stupile na američko tržište, tako da je najmanja stvar da ti elementi budu na dnevnom redu. Što se tiče napomena i točke koje je kolega Leifrid e, odlično izložio, dakle, glede mišljenja SID-a, e, tu nemam što za dodati. Naša zabrinutost nas zastupnika SND-a e, je velika, ali mislim da se mnogi slažu s tim. No, mimo onoga što je već rečeno, želim spomenuti i arbitražne sudove, uspostavu arbitražnih sudova koji su veliki zabrinutosti za nas. Hvala. Marie-Christine Hvala lijepa. Marie-Christine e, Hvala. Nacionalna fronta koju predstavljamo ovdje e, se jasno suprotstavlja s nastavkom e, pregovora u okviru te tipa. Ukoliko bi to bilo potpisano, to bi bio još dodatni udarac našim nacionalnim gospodarstvima, demokracijama i našim slobodama. U ostalom, sami Amerikanci su okarakterizirali ovaj sporazum pravim gospodarskim NATO, NATO paktom. Dakle, mi se suprotstavljamo ovom mišljenju koji traži proširenje pregovora na pitanja koja se tiču prometa. Jer za razliku od, Evropske, eh, od SAD, Evropska unija eh, odbija da zaštiti svoje eh, strateške svoje strateške sektore. SAD naime uspostavlja restrikcije glede e, stranog sudjelovanja u e, njihovim zrakovnim e, tvrtkama. Mi radimo suprotno i Brisel spriječava države članice da se zaštite. Dakle, postoji jasna, opasna neravnoteža između restrikcija koje nameću SAD europskim zrakovnim kompanijama i sloboda koje uživaju američke zrakoplovne kompanije unutar E, europskih država članica. Jasno je da će SAD i dalje štititi svoje strateške sektore i e, svoje zrakoplovne kompanije. A odbijajući da napravimo mi isto, Europska unija e, dovodi opasnost zrak, civilno zrakoplovstvo u državama članicama. Hvala. Hvala. Pavel Tulička je sljedeći govornik. Uh, thank uh, uh, Hvala predsjedavajući i kolege. Odbor TRAN, e, bilo da se radi o tome što postoje neka pitanja koja se tiču naših nadležnosti, u potpunosti treba biti uključen ovaj rad, jer e, isto tako postoji neke stvari koje su u ovom mišljenju koja bi trebalo rješavati, a ne rješavaju se. Dakle, očito je da mi nismo e, izrađivali mandat pregovora, niti smo ga odobravali, jer to je nešto što su radili komisija i vijeće. No, već mi se čini da jedan kolega rekao da bi bilo dobro pozvati povjerenicu Malmstrom da e, razgovara s nama. Ja bih dodao čak da bi bilo dobro e, ovdje vidjeti i pregovarače, one koji su na e, dnevnoj osnovi, e, koji sudjeluju svakodnevno u tim pregovorima i da čujemo zašto neke teme nisu obrađene ovdje, možda postoje neki dobri razlozi i da čujemo kako napreduju pregovori, osobito kada se radi o normama koje se tiču naše nadležnosti, Dakle, bilo da je povjerenica Malmstrom ili pregovarači. E, dakle koga ćemo od njih vidjeti, to prepuštam vama, ali na temelju iskustva iz drugih odbora mislim da e, bi to bilo dobro napraviti. Drugo, pitanje transparentnosti nekako je tu permanentno, ne samo u ovom odboru, već i u drugim odborima, to je jako popularno pitanje, ali budimo iskreni, ja se doista ne sjećam u skoroj prošlosti nekog sporazuma e, ovakve vrste kojem, e, koji je uživao toliku transparentnost upravo zahvaljujući pritiscima koji su vršeni iz Europskog parlamenta. Dakle, svi mi možemo ići e, pročitati relevantne materijale. A kada se radi o nacrtu mišljenja, mislim da je to bilo vrijedno napraviti e, iz nekog razloga. Određeni problemi su e, tu navedeni, identificirani. Izvjestelj nam Kamp e, je tu identificirao zanimljive ideje i prijedloge. Možda i ja imam jedan ili dva prijedloga. U svakom slučaju mislim da je ovo dobro otažen tekst i mislim da možemo nastaviti s ovim radom. Hvala. Hvala Karima Deli. Merci, euh, monsieur président. Euh, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Biću vrlo kratka u tekstu o TTIP-u nema mnogo točak vezanih uz politiku o prijevozu. Imamo samo nekoliko općenitih primjedbi o zračnom prijevozu i o pomorskom prijevozu. Stoga bi moja prva točka koju želim naglasiti bila da znamo prema sporazumima o zračnom prometu između Amerike i Europe da ne postoji e, reciprocitet za naše zemlje i da što se tiče unutarnjog zrakoplovstva postoji odredba koja se tiče okolišnih zahtjeva za motore zrakoplova gdje se zapravo napada europske standarde jer su oni niži od američkim standardima i to ćemo morati braniti i naglasiti u mišljenju gospodina Van Kampa kojemu ovom prilikom želim zahvaliti. Hvala sada Tomas Poreba. Hvala vam lijepa. Htio bih zahvaliti našem izvjestitelju. Hvala vam na ovom vrlo dobrom nacrtu. A htio bih također reći u ime mog kluba zastupnika, europskih konzervativa i reformista, da kao i drugi kolege smatram da je ovaj sporazum sa SAD-om velika prilika za europski e, sektor prometa, ako ga dobro ispregovaramo, prije svega kada se radi o zrakoplovstvu tu mislim da je to samo jedan primjer, na primjer da europske kompanije mogu prodavati američke e, karte za zrakoplov, a postoji i na primjer pomorski sektor koji je iznimno važan. U Sjedinjenim državama imamo zakon Jones Act koji kaže da se cijeli taj prijevoz može obavljati samo uz korištenje brodova koji su izgrađeni i registrirani u Sjednjim američkim državama i koji pripadaju poduzećima koji su u, u američkom vlasništvu. I mislim da bi u ta dva područja trebali promicati dalje pregovore i trebali bi odvratiti Amerikance da zadrže takve protekcionističke odredbe. Moj klub zastupnika e CR i ja osobno kao zastupnik iz Poljske smatramo da je ovo velika prilika, ovaj sporazum TTP-u da europski sektor prometa može mnogo toga iz toga dobiti i da će se možda taj sektor onda razvijati još i mnogo brže nego što je to slučaj danas. Hvala vam. Kao prvo sam vas htio uputiti na to da sam u odboru e, predsjednika odbora zastupao i naš odbor. I zbog toga gospodin Wim de Kamp e, bio toliko ljubazan da mi je dao svoj nacrt na uvid. i Ja sam podnio dva amandmana koje on ugradio te bih htio kao prvo srdečno zahvaliti na suradnji. Ono što sam uvijek spominjao u odboru bila je ta nepravda u zrakoplovnom i pomorskom prijevozu zato što sjedne američke države ne priznaju Europsku uniju kao instituciju. To je jedinstven slučaj. U svim drugim eh, slučajevima imamo bilateralne sporazume između određenih zemalja i Europske unije, a Amerikanci u tom pitanju ne žele priznati Europsku uniju zato što nam imaju veliki trgovinski i veliki trgovinski, veliku trgovinsku prednost. Oni mogu sudjelovati u našem jedinstvenom tržištu, ali mi ne možemo tamo. To sam već rekao predsjedniku Šulcu, da sam to bio rekao, e, značilo bi da ne bi počeli s pregovorima o TTP-u prije nego što SAD ne bi priznao Europsku uniju kao instituciju, pa i kada se radi o zračnom i pomorskom prijevozu. O čemu se radi tu? Radi se o gospodarskoj prednosti. Gezina Meissner je to i rekla. Naravno da Amerikanci uopće niti ne razmišljaju o tome da to promijenje u TTIP-u. Što se tiče mm, pomorskog prometa, tu možemo biti optimistični, ali Gezine Majsner i drugi su već rekli s kim e, to pregovaramo i taj optimizam odmah onda nestane. Dakle, on, ako oni tu ne razgrade tu prednost, onda to neće ići. Ne radi se o tome da imamo velike prepreke pa da zato, e, velike carinske prepreke pa da zato pregovaramo. Radi se o regulativi i e, onda se govorilo o onim 500 e, tisuća radnih mjesta koje će se stvoriti, to je gospodin de Gucht stalno naglašavao, sada se opće to ne, ne, ne, se ne spominje. Ali ako se stvori 400 tisuća radnih mjesta u Americi, a 100 tisuća kod nas, onda to nije dobro skopljen posao. I točno tako razmišljaju Amerikanci, to moramo znati. Zatim druga točka. Kako se sve to odvijalo? Kao prvo, to je bila potpuna tajna. To je nemoguće, potrebna nam je transparentnost. Mi bismo se trebali složiti kasnije s onim što se ispregovaralo ili ćemo se morati složiti, a tek ćemo nakon tjedan dana dobiti dokumente. Dobro, komisija je sad rekla da će to napraviti bolje, jer e, inače to su mogli napraviti mnogo prije. Zatim, e, sudovi. Moramo naći dogovor s onima koji nemaju dobre pravne institucije. Ali SAD je pravna država, Europska unija je pravna država, zašto oni ne bi mogli ići u uobičajenim sudovima? Iako jedna američka kompanija, na primjer, kaže da doživljava gubitke zbog toga što Njemačka ima minimalnu plaću, ako zatim pozove nekoliko odvjetnika i može to osporiti, onda to trebamo dobro razmotriti. Pa isto tako i mi, na primjer kada odlučujemo o granicama emisijama i kada zatim Amerikanci kažu da to ne žele ili i obrnuto, i to moram tu reći, za pojedine sektore, na primjer automobilsku industriju, tamo sjedna američka država imaju bolje slože popis nego mi, ali ipak kod nas to o tome odlučuju parlamenti, a ne neki e, prikriveni sudovi ili tko zna tko. I to je ona najvažnija točka koje moramo ostvariti i moramo biti skeptični jer ne znamo što će iz toga nastati. Jer trgovinske prepreke kao takve više ne postoje. Radi se o regulativi. Ne radi se u tome da moramo platiti velike iznose zato što se bavimo prekograničnom trgovinom. Ne radi se o tome, radi se o regulativi i tu moramo posebice pripaziti da e, ne propustimo nikakve demokratske ili pravne mogućnosti. Evo, sam, sada je prošlo vrijeme, ali vrlo kratko zato što si me, zato što si to ti, Gizine Majsne. Ne, nego dva puta si me spomenuo. Ako ti izvještavaš uh, u ime odbora za promet, onda bi trebao izvještavati na uravnotežen način. Ti si samo iz mog govora zapravo ono što je negativno, ono što je pozitivno nisi uzeo u obzir. To ne bi trebalo tako biti kada izvještavaš o tome u ime našeg odbora. Mi imamo našto mišljenje o TTIP-u, e, drugi su rekli isto tako da je to prilika. Neke stvari mi se nisu svidjele, ali Jones Act je sada pokrenuti, to nam pruža odgovarajuću prilogu i to moramo isto tako uzeti u obzir. Kada ti odeš u taj odbor kao predsjednik našeg odbora, onda moraš iznijeti naše različite, naše različite stajališta Znamo da su to različita stajališta. O TTIP-u postoje različita mišljena kako unutar klubova zastupnika, tako i unutar odbora. Možda vi kod vas imate jednoznačno mišljenje, to bi me začudilo. Dakle, isto tako ne, dobro, ali obujmiti sva ta različita mišljenja, to je naravno, ispričavam se, Gospodine predsjedniče, samo jedna rečenica. Moramo i mi biti transparentni. Postoji značajan napredak e, po tom pitanju, ali kada vi govorite o tome da je ovaj sporazum potpuno tajna, to nije u skladu sa stvarnošću. Znamo sad za sve dokumente o tom sporazumu. Ne znam jeste li otišli u sobu e, s dokumentima, pogledali taj tekst. Mi u svakom trenutku možemo pozvati predstavnike komisije ja mislim, a ja sam ispregovarao mnogo sporazuma, uključujući sporazum o priključenju Europskoj uniji, ovo je velika napredak e, vezano uz transparentnost kada se radi o trgovinskom sporazumu. Dakle, koristiti riječ top secret, potpuno tajna, to potpuno nije u e, skladu stvarnošću. Ne, tu vam moram potvrječiti postoje razine, to još nije promijenjeno, to se namjerava promijeniti. Postoje neke prostorije gdje se mogu kopirati dokumenti, ali drugi ne. Postoje neke sobe gdje moram unaprijed odložiti moj mobitel, ne smijem ništa zapisati i ne smijem niti nikome reći da sam tamo. Ako to nije potpuno tajno, onda ne znam što je. Dobro je da imamo djelomično transparentnost zbog pritiska, ali što ako odem u sobu s dokumentima, pročitam se dokumente, potpuno, potpuno si znam što se radi, a ne smijem zatim to nikome reći. To se trebalo promijeniti, ali još se nije promijenilo. Ja ću vas obavijestiti o tome jednom kada tome bude slučaj, kada se to promijeni i to će biti uspjeh za sve nas. Sada predajem Marko Durko u riječ u ime komisije. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja sam vodeći pregovarač na temu usluga i pokrivam neke od tema koje ste spomenuli, ne baš sve. No mogu vam ipak dati mali pregled. Neću sada govoriti o pitanjima koje se ne odnose na prijevoz, zato što se to ne odnosi na prijevoz, iako ima učinak na druge sektore. Reći ću samo uh, nekoliko riječi o sektoru prevoza te o temi transparentnosti. Povjerenica Maustrom je učinila ogromne napore, što i vi sami priznajete, u proteklih nekoliko tjedana i mjeseci i mislim da sadašnji, sadašnje rješenje sa, uh, prostorije, za prostorije sa dokumentima je dobro rješenje, no istovremeno moramo priznati, kao što je rekao jedan od zastupnika, da su ovi pregovori doista bez presedana po pitanju transparentnosti. Reći ćete, to nije pozitivna stvar, zato što onda to znači da ostali pregovori nisu bili transparentni. No ono što sada radimo u vezi sa TTIP-om, a po pitanju transparentnosti, i za naše društvo i za, i za zastupnike europske i nacionalne. E, mislim da jednostavno se ne može se usporediti s ničime što je do sada učinjeno sa nikakvim drugim pregovorima. Zastupnici imaju pristup svim e, dokumentima Europske unije u sobi za dokumente i mm, na to ću se još vratiti malo kasnije. Jedan od aspekata koji je spomenut u mišljenju jest da prijevoz do sada u pregovorima nije bio problem. Ja sam pregovarač za područje usluga i moram to ipak malo jasnije reći. A oni od vas koji su otišli u sobu s dokumentima vidjeli ste da već u listopadu 2013. da je Europska unija predstavila dva dugačka mm, dokumenta, jedan o zračnom, a jedan o pomorskom prometu. I ti dokumenti detaljno izlažu kojim se temama Europska unija želi baviti u pregovorima koji se odnose na promet. E, pitanja koja ste ovdje spomenuli, poznati Jones Act ili ograničenja u zračnom prometu, ali sve ono što se odnosi na e, Fly America Act, zatim zračne sigurnosti, to su sve pitanja koja se žele rješavati. Stoga mislim da nije istina kada se kaže da pitanja prijevoza nisu bila to prometa nisu bila zastupljena u ovom, u ovim pregovorima. Isto se odnosi i na javnu nabavu. Jako je važna tema pristupa američkom tržištu i tvrdite da postoji asimetrija između naše otvorenosti i otvorenosti u SAD-u kad je riječ o javnoj nabavi. Jer svi znamo Buy American i Fly America su vrlo ozbiljne, su vrlo ozbiljna ograničenja. To su sve teme koje su, kojima se bavimo i koje su naši prioriteti. Kad je riječ o prometu i e, ostalim pitanjima koja se odnose na infrastrukturu, zatim u području javne nabave, bavimo se sa jako velikim brojem pitanja koja se odnose na promet. I s našeg gledišta takvu bi izjavu trebalo promijeniti kako bi ona odrazila stvarnu situaciju u e, pregovorima. To je osim toga i odgovor na rezoluciju koju je parlament usvojio u svibnju 2014 u kojoj su e, teme koje se odnose na promet bile istaknute kao teme od interesa za Europsku uniju. Neki od zastupnika su spomenuli da su neke teme koje se odnose na promet vrlo osjetljive u SAD-u. Osjetljive zato što su navodno povezane sa nacionalnom sigurnošću. Jones Act potječe iz 1920-ih e, kada je možda doista postojao legitimni nacionalni legitimni interes nacionalne sigurnosti, no upitno je je li to još uvijek tako. Zatim ograničenja što se tiču zračne, zračnog prometa su možda također mm, bila donesena na osnovi nacionalne sigurnosti, no to je nešto o čemu treba razgovarati u ovim pregovorima. Tako da da, ovdje se bavimo politički vrlo osjetljivim temama. Netko je spomenuo i McCainov amandman kojim se želi ukinuti uh, Jonesov akt. I naši kolege u Washingtonu kažu to je prijedlog koji vjerojatno neće naići na puno uspjeha, već uh, je bilo pokušaja u prošlosti, ali nikada nije uspjelo. No vidimo da i u SAD-u postoji neslaganje sa e, protekcionističkim e, propisima u području e, zračnog i pomorskog prometa. Tako da mislim da bi bilo dobro da još jednom pročitate dokumente koje smo vam pružili, koji se nalaze u sobi za dokumente. te i e, izvješća koja dobivate sa e, svih krugova pregovora, do sada ih je bilo sedam. I istina je da treba posvetiti jako puno i vremena, a i političkog kapitala e, području prometa. Za sada još nismo postigli nikakav konsenzus o tome kada bi se određena ograničenja trebala ukinuti, no mislim da to ne moramo očekivati u ovoj fazi pregovora. I iako još uvijek postoje tradicionalne trgovinske prepreke u prometu, e, velik dio TTIP-a se koncentrira na regulatorni okvir. No ovdje imamo baš klasične trgovinske barijere. Dakle, to su na primjer ograničenja na ulaganja ili e, ograničenje vlasništva samo 25% udjela. To je klasična trgovinska prepreka tu ne govorimo o regulatornim pitanjima druge ili treće generacije koje su spomenuli e, neke kolege sam e, Jonesov zakon, to je klasična trgovinska barijera. Ne smijete obavljati određene operacije između e, dva, dvije pomorske luke. Ne smijete obavljati aktivnosti koje su na pučini I sve su to vrlo osjetljive teme. Osim toga imate i vrlo tradicionalnu prepreku kada jednostavno zatvorite tržište i kažete da 80% ulaganja u infrastrukturu mora biti američko. To je klasična trgovinska barijera, nema nikakve veze sa regulacijom, to je protekcionistička mjera i donesena je u kontekstu gospodarske krize. I na kraju, Ovaj odbor naglašava važnost tema prometa u e, pregovoru oko TTIP-a i ja sam spreman redovito vas izvještavati o e, toku pregovora. Mislim, ja ću rado doći, a i siguran sam da ako želite razgovarati e, s nekim sa više razine, da ćete također, da će vam se udovoljiti. Ako ćemo inzistirati na temama koje se tiču prometa, to će biti vrlo važno uh, i u odnosima sa vašim američkim kolegama, a i važno je naglašavati političku važnost te teme. Hvala vam. Hvala lijepa. Završno riječ ima Wim van de Kamp. Zeer hartelijk dank. Ehm, Hvala vam. Hvala vam. Hvala i kolegama iz Europskog parlamenta. I hvala i predstavniku komisije. Mm, neki od nas će otići u veljači u SAD i mislim da ćemo tada se malo bolje dogovoriti o tome kako voditi pregovore. Što se tiče ovog mišljenja, E, teško je pokriti sve teme, kao i one koje je spomenuo gospodin Leifrid, tako da sam to namjerno, tako da to namjerno nisam učinio. I u principu smatram da to i nije bila svrha ovog mišljenja. Osim toga, ja sam član u odboru za, u odboru INTA i vaše ću mišljenja, vaše ću komentare prenijeti i njima da odgovorim Basu Ekajtu. Uvijek sam oprezan. Ako vam da jedan kompliment je u redu, ako, ste, ako vam da dva onda se već malo počnete brinuti, ako čujete treći komplement, onda znate da možete očekivati dvadesetak amandmana. Kolegi iz kluba zastupnika liberala želim reći da je vrlo dobro da odbor za promet se susretne sa povjerenicom Malstrom. Ako za ništa drugo, da se e, jasno razgovara o, našoj političkom, o našem političkom e, utjecaju. Ja sam vrlo praktičan i e, smatram da bi razgovor sa povjerenicom Maustrom, bio vrlo e, koristan. Čuo sam komentare o standardima, otvorenom nebu i e, transparentnosti. E, veselim se vašim amandmanima. savjet komisije da malo češće u sobu sa dokumentima, to ću svakako poslušati. Hvala, ali nitko nema još pristup tome, dakle ne za sve dokumente. To sam htio reći. 5. veljače u 12 sati je rok za podnošenje amandmana. Da. S time sada završavamo s ovom sjednicom. Prijeći ćemo na sastanak koordinatora, sastanak koji će biti zatvoren za javnost.